in terms of interpretation to languages of uh, full members of uh, uh, SEDA. <clears throat> I would like to adopt the... Izvolite, možemo smatrati ovaj dnevni red usvojenim. Hvala vam. Što se tiče obavijesti predsjedništva, nažalost, veleposlanik Serano, koji je naš prvi govornik, morat će nas napustiti točno u 15 do 10 zbog drugih obveza. Tako da ćemo imati malo vremena za pitanje odgovore. Zatim ćemo napraviti 15-minutnu stanku prije nego započnemo zajedno sa Afetom i brojnim delegacijama zajedničku saslušanje o Sjevernoj Koreji. Još jedna obavijest u Strasburu 14. prosinca imat ćemo poseban sastanak SEDEA kako bismo ocijenili amandmane na mišljenje gospodina Paskova. Dakle, bez daljnjeg čekanja ću riječ o našem prvom govorniku, zamjeniku glavnog tajnika Europske službe za vanjske poslove, gospodinu Pedru Seranu, koji će nam izvijestiti o sastanku vijeća vanjskih poslova održanom u 11. mjesecu. Izvolite. Hvala vam predsjednice. Evo, ispričavam se, žao mi što je naš, naša satnica ovako skučena i <laughs> žao, mi i zbog sebe i zbog vas. Dakle, u studenom vijeće za obranu je bio važan trenutak kako bismo pogurali agent za obranu. To će potvrditi sasnak Europskog vijeća, tako vam želim malo reći o čemu se razgovaralo tamo i kojim će smjerom ovo sve ići. 13.11. na tom sastanku imali smo tri ključna elementa. Jedan koji je e, jedan je bio potpisivanje od strane 23 države, prvenstveno ministri vanjskih poslova i obrane. Dakle, tu je potpisivanje obavijesti o volji da se e, uključi u stalnu strukturu stalnu strukturiranu suradnju. Države članice su izrazile želju da se ide dalje s tim i vjerojatno idući ponedjeljak na novom sastanku Vijeća za vanjske poslove moglo vjerojatno će se e, potvrditi odluka o stvaranju PESCO-a i dvije države će dodatno se priključiti tome. Tekst koji je potpisan 13. je tekst u kojem su preuzete obveze, načela su zadana o suradnji i imamo čitav niz ideja o tome kako treba funkcionirati upravna struktura. Nakon toga Nastavljen je tijekom ručka sastanak ministara vanjskih poslova i ministara obrane. To je bio prigodan trenutak da se analiziraju svi aspekti te suradnje. Ministri su se prvenstveno bavili obrambenom suradnjom za izgradnju obrambenih kapaciteta i to je, time se bavi prvenstveno PESCO. A kao što znate, to je povezano također i uz naš fond za europsku obranu. I to je pitanje koje će doći na vaš dnevni red jako brzo, nadam se. Imamo europski program za e, obrambenu industriju. Dakle, to su ta tri instrumenta koja trebaju zajedno raditi. To je naglašeno u zaključcima Vijeća za vanjske poslove i to jasno rečeno, jer PESCO će imati programe za razvoj e, obrambenih kapaciteta. Taj program može biti financiran posredstvom Europskog fonda za obranu i tu ćemo moći vidjeti koji su nedostaci u europskom planu za obranu. Dakle, sve je to e, usko povezano. U radu do kojeg je došlo nakon e, odbora za e, sastanka vijeća za vanjske poslove za uspostavu peska izgrađeni su poveznice kako bi se povezali pesko i europski fond za obranu tu ima posebna stavka u uvodnim izjavama i spominje se konkretno vijeće visoke predstavnice i komisije kako bi se zajamčila suradnja unutar ovih inicijativa. I kao što znate, strukture peska utemeljene su na radnim skupinama vijeća i njenim strukturama. Dakle, to znači da svi oni koji su sudjelovali u tim strukturama i komisija sudjelovat će na sastancima PESKO no samo države članice koje su potpisnice PESKA će imati pravo glasa. Naredni ponedjeljak očekujemo ne samo usvajanje e, formata uspostave peska, već i prve projekte koji će biti provedeni u okviru peska. Tu će se vjerojatno raditi o izjavi, o deklaraciji država koje su djelu u pesku i 18 projekata je već evidentirano u, ovom, u ovoj prvoj rundi. Dakle, jako brzo ćemo Staviti do znanja da je pesko stvarna stvar, dakle da se tu ne radi više o postupovnim stvarima, papirologiji, već o stvarnosti koje se pretakaju u konkretna djela. Sve je to jasno, dakle, naglašeno tijekom ove rasprave. Tu su i druga, drugi aspekti zajedničke sigurnosne obrambene politike, i civilni na zajednička sigurnosna i obrambena politika je e, bila tema rasprave. U stvarnosti jasno smo mogli odmah vidjeti da je civilna zajednička sigurnosna obrambena politika jako konkretna stvar i u biti dvije trećine naših misija su civilne misije, a ne vojne. I igraju ključnu ulogu u reformi sektora sigurnosti i tu su i neke izvršene misije kao ona na Kosovo. Dakle, države članice žele da bolje analiziramo civilnu zajedničku sigurnosnu obrambenu politiku, da je redimenziramo, ponovno prilagodimo izazovima, dakle hibridnom ratovanju, borbi protiv terorizma, e, borbi protiv organiziranog kriminala i kiber izazovima. Dakle, to je nešto na čemu smo već počeli raditi. Što se tiče razvoja civilnih e, mogućnosti, to je nešto što potpuno se razlikuje od obrambenim e, e, pitanjima. Dakle, kada je riječ često o materijalu, što se civilnog aspekta tiče, tu se više radi na razvoju ljudskih potencijala. Dakle, to je nešto na čemu se radi u svim našim zemljama za domaću uporabu za domaće potrebe, a ne za vanjske intervencije. Jako je teško za države članice raditi dakle na, na tome to je jedan od izazova jer teško je dakle E, obučavati suce, policijske dužnosnike koji bi bili tu u nekoj kao pričuvi e, i koje bismo slali kada je potrebno. Sada imamo cilj dakle, da se pripremi plan e, razvoja civilnih kapaciteta koje bi pokrivalo sve potrebe civilnog, civilne zajedničke sigurnosne obrambene politike. Tu je cilj da sukladno upustima koje smo dobili od vijeća da stvorimo jedan kompakt civilnog, za civilnu zajedničku sigurnosnu obrambenu politiku kojima će se države članice preuzeti obavezu da ispoštuju e, potrebne infrastrukture, odnosno ljudstvo koje je potrebno za razne misije. Isto tako je važna stvar nove uloge civilnih misija i mislim da ćemo to vidjeti da se rad, da novi, novi tip e, misija, dakle do sad smo imali izvršne i neizvršne misije, a sada CSDP e, se ide baviti i novim, uvođenju novog e, elementa unutar misija koje su izvorno smatrane kao neizvršne misije. Dakle, sada je ostvaramo neki novi hibridni tip, ako dopustite, civilnih misija. Dakle, to je važan element koji sam htio naglasiti na jutrošnjem sastanku. Tu su druge teme o kojima smo raspravljali. Agenda, e, revizija e, atenske agende Dakle, ako možete bilo što napraviti kako bi se napredovalo po ovom pitanju, tu imamo probleme financiranja, ostvaren određen napredak, ali nedovoljan, dakle tu treba dodatno raditi. Tu je zatim i vojna mobilnost, to je jedno od ključnih e, pitanja. Na drugom sastanku, sastank, na drugom dijelu sastanka 13.11. E, govorilo se o vojnoj mobilnosti kroz Europu i to je nešto što je za država članica, naravno no Europska unija može mobilizirati svoje promjene u poslovnom dijelu, u uredbenom dijelu, razvoju infrastruktura koje mogu olakšati mobilnost snaga unutar Europe i to je i nešto što traži NATO, dakle to je već drugi dio sastanka, dakle koji se bavio suradnjom sa NATO-om. Zatim kiber obrana tu smo sagledali mogućnost sinergije između kibersigurnosti i kiberobrane. Vjerujem da ćemo u narednom razdoblju, narednim godinama sigurno sigurno, nećemo, sigurno ćemo raditi na kiber obrani više nego do sad. Što se tiče sastanka između EU i NATO, a to je nešto što se već evo, po običaju održalo u tajništvu NATO, -a to je bila mogućnost da vidimo eh, dakle sagledali smo 42 eh, napredak u 42 akcije i ispoštovali smo strukturu 7 područja na koja se ukazalo i veliki naglasak, naglasak stavljen na borbu protiv terorizma, vojna mobilnost je važna bila, zatim novi niz prijedloga smo imali, suradnja sa e, partnerima, bor protiv terorizma, kiber pitanja i osnova naše suradnje i ostaće i dalje vježbe. 2018. Europska unija ima veliki izazov pred sobom jer ona vodi u pripremi koordiniranih paralelnih eh, vojnih vježbi i mislim da će i to, se, to je naglašeno tijekom rasprave s NATO-om. Ono što je važno za NATO jeste kako kapaciteti koje razvijamo u ovim novim strukturama, dakle PESCO, EDF, CARD, kako će ti kapaciteti biti odkoristi za NATO. Dakle, mi preuzeti neke odgovor, e, obveze kao što je povećanje ulaganja u obrambeni sektor. Mm, za NATO je to jako korisna stvar, mislim to perspira kao jako pozitivnu stvar. I logika je dakle što god e, je korisno za nas e, u obrambenom sektoru, bit će i NATO nas to smatra da će biti od velike dobrobiti i za njih i to je nešto što je potvrđeno na sastanku dakle e, ministara obrane e, NATO-a. Tu je i vojna mobilnost, kao što sam spomenuo, dakle jako je važno da ono čime se bavimo uzme također u obzir NATO-ve osobitosti, dakle što god radimo unutar Europske unije treba biti ići u korist e, isto tako i mobilnosti, vojne mobilnosti unutar NATO-a, dakle to su neke stvari koje, dakle ono što postoji u NATO ne trebamo replicirati i reproducirati u Uniji. Svi ovi elementi bit će dijelom e, rasprave na vijeću Europske, na sastanku vijeća Europske unije koji će biti održan krajem idućeg tjedna. namjera da se stavi naglasak na značaj provedbe peska je važna. Sagledali smo isto tako i suradnju između unutar Europske unije. Ako želimo evo, vidjeti s čime ćemo se baviti iduće godine, mogli bismo staviti pod naslov provedba. Dakle, razvili smo čitav niz inicijativa, uredba i EDIDP-a će, nadam se, uspješno proći kroz e, ruke parlamenta u prvom semestru iduće godine. Dakle, imamo provedbu i dosljednost našeg rada. To je ono na čemu ćemo raditi iduće godine. Dakle, trebamo se postarati da e, brojni izazovi sigurnosti i obrane budu dosljedni. Dakle, ta dosljednost e, i koherentnost bit će glavne ključne riječi za iduću godinu. naravno s ciljem da pojačamo utjecaj na terenu gdje smo aktivni. Još jedno važno područje razvoja CSDP-a bit će e, ono što radimo u G5 e, u Sahelu, dakle tu koristimo sve instrumente CSDP-a, razvoja i tako dalje kako bismo stabilizirali jedno područje koje je ključnog značaja za sigurnost e, i stabilnost u Europi. Vidim da vjerujem da ćemo 2018. godine podržavajući G5 Sahel e, e, uveliko moći napredovati na tom polju. Naravno, tu, stoji je i nastavak rada u, sa suradnje s NATO-om. Pregovori ovog zajedničkog niza prijedloga je krajnje diplomatski složen postupak. Ja sam rekao da im raspolažemo s dosta elemenata, imamo već više od 74 elementa, to je dovoljno za životni vijek suradnje s NATO-om. Dakle, sad raspolažemo svim tim, a sad trebamo to sve provoditi i time ćemo s prvenstvom baviti narednih godina. Dakle, evo, veliko mi je zadovoljstvo biti s vama jutros i sa zadovoljstvom ću odgovoriti na sva pitanja uvaženih zastupnika Europskog parlamenta. Najviše hvala, gospodin Serano. Hvala vam na ovom sveobuhvatnom izvješću o rezultatima sastanka vijeća za vanjske poslove i e, koja je održana u studenom ove godine. Hvala vam također na vašem e, dosta redovitom sudjelovanju na našim sastancima. U lipnju, ukoliko se ne varam, e, ste isto tako se odazvali na poziv. Dakle, sada najprije dajem riječ gospodinu Galeru. Hvala. Najviše hvala na vašem izvješću. Ja sad imam jedno pitanje koje sam nažalost e, mora postaviti koje ću morat postaviti državnom tajniku Zuderu e, kasnije u svom uredu, no isto je pitanje, dakle radi se o aktiviranju peska i financiranju istog. Dakle, da li će vijeće primijeniti članak 41. u kojem stoji da upravni troškovi i operativni troškovi koji ne pokrivaju vojne operacije su pod europskim proračunom. Dakle, da li će to biti pravilo koje će, će se držati, ja bih doista to preporučio, jer u suprotnom onda biste morali e, raspolagati jednoglasnom odlukom svih članica ukoliko želite to zaobići. Evo, dakle, državni tajnik, e, državna tajnica je već u mom uredu, čeka me, tako da ću je postaviti isto pitanje. U svakom slučaju, vaš odgovor će biti e, snimljen i kolege će mi prenijeti. Dakle, ispričam se što moram napustiti sastanak. Zastupnik e, Zdrojevski. Evo, ja imam pitanje koje se nadovezuje na pitanje gospodina Galera. Naime, koji su rokovi za predstavljanje proračuna? Dakle, tu su upravni troškovi, zatim drugoročno financiranje, pa spominjalo se 10,5 milijardi eura. Dakle, koji su rokovi za sve te odluke i kako mislite da će se razvijati ova proračunska pitanja? Ja ne znam da li se gospodin Schaffhauser htio javiti za riječ. Molim vas, evo, recite nam da li se želite javiti za riječ. Umeđu vremenu ću ja postaviti svoje pitanje. Dakle, tijekom zadnjeg sastanka, poslaniče, spomenuli ste tri područja pilot suradnje između Europske unije, NATO-a, Moldove, Bosne i Hercegovine, Tunisa. Možete li nam reći kako tu stvari stoje i ocijeniti dakle ostvarenje postignuća tih akcija. Sada dajem riječ gospodinu Schaffhauseru. Hvala vam, gospodine glavni tajniče i predsjednice. Ja se ispričam što sam malo zakasnio na početak sastanka, no imam jedno pitanje. Dakle, možda se ne tiču potpuno onoga što ste rekli, ali htio bih znati kako stoje stvari glede razmišljanja na, kako vijeće razmišlja o novoj situaciji eh, u SAD-u. Dakle, predsjednik Trump nas poziva da ispoštujemo svoje odgovor, obveze i svoju odgovornost, traži od nas da budemo pravi partneri, što bi trebalo dojesti do toga da se stvori jedan pravi europski instrument, jer u biti kad ste podizvođači, kao što je to naš slučaj, onda nismo baš pravi partneri. Nedavno sam pročitao jednu izvanrednu knjigu Michela Branka, koja se zove Mi américain, dakle američki prijatelj, on je povjesničar i pokazuje da u ugovoru iz Elizijskog polja, dakle 24. siječnja 63. NATO nije bio potpisnik eh, toga i onda pod pritiskom Amerikanaca i Monea, gospodina Monea, provodi se dakle uspostava NATO-a. No izvorno u stvaranju temelja Europe eh, između Njemačke i Francuske razmišljalo se o Europi koja će biti neovisna o NATO glede sigurnosti i obrane kad se kaže neovisna, to, tu se ne želi reći da nije partner NATO. General de Gaulle je bio prvi koji je uzimao riječ, koji je intervenirao, što je jako važno znati, dakle prvi koji je intervenirao kada je došlo do invazije Berlina. On je htio poslati e, francuske tenkove tamo odmah, no nažalost e, s engleske i američke strane nije nikoga bilo da podigne slušalicu. Dakle, to je ključ za ponovno refundiranje europskih temelja. Hvala vam, e, poslaniče, dobili ste puno pitanja. Evo, molim vas, e, ako možete odgovoriti sada na to i bojim se da nećemo imati drugu rundu pitanja odgovora, no vidjet ćemo kako, koliko ćemo vremena raspolagati. Izvolite. Hvala najljepša gospođo predsjedateljice. Što se tiče troškova i funkcioniranja e, PESCO-a, mislim da sada e, trebamo smanjiti dodatne administrativne rashode. Dakle, PESCO će funkcionirati temeljem onog s čim raspolažemo. Naravno, e, morat ćemo još e, povećati broj ljudi, o tome sada razmišljamo, ali ne želimo stvarati neku posebnu jedinicu za PESCO. Mi ćemo unutar e, naše Agencije za vanjsko djelovanje i Europske obrambene agencije vidjeti koje osobe će djelovati unutar struktura pesco Te osobe se zapravo već bave određenim obrambenim kapacitetima, a sigurno je da ćemo neke elemente morati ojačati, no ne vjerujem da će doći do nekih ključnih promjena. Radit će se o uobičajenom povećanju Eh, administrativnih kapaciteta kako bismo mogli eh, odgovoriti na sve te izazove koji su pred nama. Dakle, toliko o ovim administrativnim troškovima. Što se tiče kiber obrane, ovdje imamo zajedničku komunikaciju koja je objavljena u devetom mjesecu u kojem postoji ta vanjska dimenzija i moramo vidjeti na koji način pomoći partnerima e, da razviju vlastite e, sposobnosti za kiberobranu, kao na primjer Moldova koja e, pokušava ojačati svoju otpornost i u toj zemlji je već poduzeta jedna važna studija, a nastavit ćemo surađivati i s drugima kao što smo i do sad radili na području borbe protiv terorizma. Mi u e, našoj službi imamo poseban odjel koji se bavi tim pitanjem u uskoj suradnji sa komisijom kako bismo ojačali dakle ove kapacitete. A što se tiče posljednjeg pitanja, koje se tiče odnosa između Europske unije i NATO-a i na koji način radimo na razvoju europske obrane, u potpunosti se slažem s vama. Tu ne postoji kontradikcija. NATO e, treba odigrati svoju ulogu i tu ulogu ne dovodimo u pitanje. Ali to ne znači da Europska unija ne treba imati neki instrument za europsku obranu i koji bi Mislim, znate da je postojala teorijska rasprava početkom 2000 godine kada se počelo raspravljati o tom konceptu europske obrane i postojalo je dosta bojazni ne samo u NATO-u već i u SAD-u e, hoće li te snage koje bismo raspodijelili u Europskoj uniji e, se sukobljavati sa snagama e, NATO-a i hoće li e, to smanjiti doprinos e, država članica e, NATO-a koje su istovremeno pripadnice Europske unije. I mislim da smo u ovih posljednjih 10-15 godina dobili odgovor na to pitanje. Najprije znamo da su nam ti kapaciteti potrebni, a isto tako znamo da ćemo tim kapacitetima popuniti praznine koje postoje, koje ne može popuniti e, NATO s obzirom na strukturu NATO-a. I dakle mi na tome sada radimo. Naravno, to neće ići na uštrb NATO-a. E, čak smo vidjeli nedavno koliko naši napori mogu pomoći u e, razvoju dodatnih kapaciteta. To je nova informacija. Naravno, mi smo stvorili tu agenciju za obranu, e, a isto tako imamo i druge inicijative i čini mi se da NATO računa na Europsku uniju da e, promiče razvoj obrambenih kapaciteta u Europskoj uniji, a to su kapaciteti država članica Europske unije, što znači da će država članica te kapacitete moći koristiti u unutar e, NATO-a, unutar Europske unije i unutar e, organizacije e, Jedinih naroda. Dakle, u ovom stoljeću smo imali dosta kriza 2011. godine, kriza koju smo nazvali Arapsko proljeće, zatim kriza 2014. godine i vidjeli smo za vrijeme tih kriza da su nam potrebni dodatni sigurnosni i obrambeni kapaciteti u Europskoj uniji. I imam dojam da NATO ne gleda e, loše na e, to i mislim da mi imamo jako dobre odnose s nato e, NATO na to gleda kao na dodatne snage, komplementarne snage. I mi to radimo kako bismo i udovoljili E, zahtjevima SAD-a koji traže da Europska unija preuzme e, na sebe određeni dio odgovornosti za obranu, ali ono što je najvažnije je da time udovoljavamo zahtjevima građana Europske unije koji traže da im se osigura e, obrana, bez obzira na to nalaze li se oni na istoku ili na, sudu, na jugu. I znamo da Europska unija mora učiniti još dosta na tom pogledu. E, imamo taj sigurnosni pojas od Mauritanije do Somalije, da ne govorim sad o Libiji. I sasvim je jasno da na području sigurnosti i obrane moramo učiniti nešto što NATO ne može učiniti iz e, mnogo razloga, ne zbog nedostatka kapaciteta ili tehničkih sposobnosti, već drugih razloga. A Europska unija je u tom slučaju zajednica koja na prikladniji način može zajemčiti e, sigurnost i obranu na tom području. Sada imamo dakle zajedničke akcije, ali osim tih zajedničkih akcija isto tako smo stvorili dinamiku suradnje i dijaloga koja nije postojala ranije. Dakle, mi to ne radimo kako bismo zadovoljili bilo e, koga u inozemstvu, već kako bismo zadovoljili naše unutarnje potrebe. Hvala. Hvala najljepša. Gospodine veleposlaniče, što ste nam odgovorili na postavljena pitanja, imamo još samo par minuta, ali ne vjerujem da bismo trebali sada duljiti ovu raspravu kako ne biste vi zakasnili na sastanak vijeća. Hvala vam najljepše što ste bili sa nama. Naravno računamo i na e, buduću suradnju s vama koju e, doista cijenimo. Svaki put nam date sveobuhvatna izvješća i jako dobre odgovore na pitanja. Hvala još jednom. Colleagues, uh, as announced at the very beginning of the meeting, kao što sam e, najavila na samom početku ovog sastanka, sada ćemo imati stanku za kavu do 10 sati. U 10 sati točno ponovno počinjemo e, s radom. Nažalost, ne možemo već sad početi ono što je predviđeno za 10 sati, jer ćemo imati zajedničko saslušanje s odborom AFET. Tema je Sjeverna Koreja, kao što znate, tako da vas e, očekujemo ovdje u 10 sati imat ćemo e, sjajne stručnjake sa nama i sigurno i vrlo zanimljivu raspravu. Hvala vam i vidimo se u 10 sati.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 Dobrodošli na ovo saslušanje koje je organizirano e, zajedno sa odborom za vanjske poslove i pod odborom za obranu. Tema saslušanja će biti nuklearni balistički e, program Sjeverne Koreje. Kao što znate, do sada smo imali više razmjena gledišta o ovom pitanju, ne samo na odboru AFET, već i na pododboru SEDE na ovu temu u proteklih e, nekoliko mjeseci, a sve to u cilju postizanja globalnog mira i stabilnosti. Jutros e, želim pozdraviti predstavnike Europske službe za vanjsko djelovanje kao i prisutstvo naših stručnjaka koji su pozvani da govore o strategiji i kritičnom djelovanju e, ka e, nepovratnom razoružanju ovog nuklearnog e, programa. Europska unija ima dosta toga za ponuditi po pitanju dijaloga i potencijalno gospodarske suradnje i humanitarne pomoći koji može pružiti Sjevernoj Koreji. Europski parlament poziva Europsku uniju, naročito visoku predstavnicu gospođu Mogherini, da aktivno djeluje kao e, posrednik u pregovorima za postizanje dugotrajnog e, mira. Odbor e, AFET planira i posjet Sjevernoj Koreji i Japanu. To su naši strateški partneri. Posjet je predviđen za travanj sljedeće godine kako bismo mogli razmijeniti mišljenja o situaciji. E, toliko od mene, a sada predajem riječ e, predsjednici pododbora SEDE, gospođi Fotigi. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući, poštovane kolege. U svibnju ove godine je organizirana misija pododbora SEDE i tada smo detaljno raspravljali o e, nuklearnoj prijetnji Sjeverne E, Koreje s našim e, partnerima u regiji. To je bila e, misija u Japanu gdje smo razgovarali sa mnogobrojnim sugovornicima, uključujući i pripadnike vojnih snaga Japana i Zahvaljujući tome mogli smo razgovarati o razno raznim temama i saslušati stajališta naših partnera u regiji. Nakon ovih eh, uvodnih riječi želim vas podsjetiti na određene tehničke aspekte prije nego što vam predstavim naše e, govornike za vrijeme ovog javnog saslušanja. Kao što znate, ovo saslušanje je organizirano zajedno sa odborom AFET i pod odborom SEDE uz suradnju raznoraznih relevantnih e, izaslanstava e, koja su važna za ovu regiju. Imamo dakle izaslanstvo za odnose sa Japanom, E, Kinom, azijskim zemljama i odnose sa e, Korejskim poluotukom. Poštovane kolege, e, posljednja točka na našem dnevnom redu je razgovor putem Skype-a sa sugovornikom iz Floride s obzirom na vremensku razliku e, nismo mogli testirati ovaj e, razgovor. To će biti dakle eksperimentalni razgovor sa gospodinom Hillsom koji je evo tu sa nama. To će biti e, prvi pokušaj ovakvog razgovora i prevoda mi imamo ovdje sjajne govornike koji su e, sa nama. Ja ću e, vam ih uskoro predstaviti. Oni će nam govoriti o prijetnjama koje predstavlja nuklearni program Sjeverne Koreje naš Prvi govornik je gospodin Reinhold Brender, koji je načelnik odjela za Japan, Koreju, Australiju, Novu Zel Novi Zeland, e, Pacifik i e, on nam dolazi iz Europske službe za vanjsko djelovanje. Zatim imamo doktora e, Antoana Bondaza koji će predstavljati Parišku fondaciju, odnosno zakladu za strateško e, istraživanje. E, imamo sa nama također i Imamo i e, sa nama gospodina Ramona Pančeko Pardoa iz Zaklade za Koreju i e, predsjednika i višeg predavača na King's College u Londonu. A putem Skype-a ćemo razgovarati s veleposlanikom Kristoferom Hillom koji je iskusni američki diplomat i ima bogato iskustvo u ovoj regiji, uključujući i vrlo dobro poznavanje situacije na Korejskom poluotoku. Nešto ranije e, je bio i veliposlanik e, u e, Poljskoj, pa ga zaista toplo pozdravljamo. Bez daljnjeg odlaganja predajem riječ gospodinu Reinholdu Brenderu koji e, predstavlja europske institucije, dakle Europsku službu za vanjsko djelovanje. Izvolite. Hvala lijepa. Štovani predsjednici odbora, štovani članovi i zastupnici u parlamentu, ja mogu na ovaj način predstaviti dakle, stav e, Europske službe za vanjsko djelovanje vezano uz Demokratsku narodnu republiku Koreju. Europska unija širokoj zajednici i međunarodnoj dijeli cijeli. Želimo da Korejski poluotok bude potpuno slobodan od bilo kakvog nuklearnog naoružanja. To je u interesu svih Koreanaca i cijeloga svijeta. Europska unija je opetavano osudila e, lanciranje raketa i nuklearne testove kao izravno kršenje međunarodnih obveza koje je preuzelo Demokratska narodna republika Koreja, a koje je zapisano u nekoliko e, rezolucija E, Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Ove akcije zapravo postavljaju ozbiljnu prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti. Nakon dva i pol mjeseca bez e, testiranja rakete, Demokratska narodna republika Koreja 28. studenak prema brislavskom vremenu lansirala je još jednu raketu i tem e, inicijalnim analizama riječ je bilo o interkontinentalnom balističkom raketom sa izuzetno velikim dometom. Izvješćeno je da je e, lanciranje bilo sa sjeverne dijela glavnog grada Pjongjanga i to na visinu 950 km u svojoj putanji je doseglo izuzetnu visinu od oko 4500 km prije no što se e, dakle, spustilo u more i to unutar japanske isključive gospodarske zone. U slučaju redovne putanje ova raketa bi dosegla e, duljinu, daljinu od 10.000 do 11.000 km. Što drugim riječima znači kako Ujedinjeni, e, dakle, Sjedinjene američke države i teritorij Sjedinjenih američkih država, tako i Europu je moguće doseći. Demokratska narodna republika e, Koreja je dakle uspjela u svom velikom povijesnom zadatku da postane država sa nuklearnim naoružanjem. Još uvijek je nejasno da li Koreja, Sjeverna Koreja je uspjela kroz minijaturizaciju nuklearnog naoružanja kako će, bi se i oni mogli staviti na vrh rakete. Međutim, isto tako procenjeno je da država u ovom trenutku nije u mogućnosti da se interkontinentalne balističke rakete E, bilo da imaju nuklearnu glavu ili ne, e, uđe u atmosferu i to e, u dakle putanje koje bi iziskivalo dakle i stvaranje velikih šteta. Ne možemo sumnjati, međutim, da u zadnja dva mjeseca, dva i pol mjeseca, e, bez javnih provokacije, e, stalno e, nastavljala svoj razvoj programa naoružanja. Te isto tako ne postoje indikacije da Sjeverna Koreja neće odustati i u budućnosti od takvih aktivnosti. Što se dogodilo 28. studenog? To je samo zadnji od koraka Sjeverne Koreje u razvoju programa nuklearnih oružja i raketa. Zapravo vidjeli smo jedno dramatično pojačanje u zadnjih nekoliko godina. Dozvolite da podsjetim da samo tri države, šest nuklearnih testova od 2006. godine odvijelo se u posljednje dvije godine. Tri od ovih šest uprosto dogodilo u zadnje dvije godine. A posljednje u rujnu doseglo je većinu od stotinu kilotona. To je izuzetno velika snaga. To je deset puta više nego prethodni testovi u rujnu 2016. godine. Usporedo s time, balistički program raketa e, pojačan je i to značajno. Zbog toga e, smo imalo isto tako napredak u programu, e, nuklearnom programu, a isto tako i u balističkim raketama. I ne manje od 24 lansiranih raketa tijekom 2016. godine i već 20 od početka ove godine. Lansiranje ove zadnje rakete u e, studenom e, doživjelo je veliku međunarodnu osudu. Visoka predstavnica Mogherini kroz e, glasnog govornika je ovo nazvala teškom provokacijom i isto tako veliku prijetnju međunarodnom sigurnosti. Nakon toga e, opetovani poziv Europske unije Sjevernoj Koreji da bez odgađanja u cijelosti, bez ikakvih uvjeta, ispuni uvjete prije svega rezolucije Ujedinih naroda i njihovog vijeća sigurnosti. Europska unija je pozvala zemlju da odustane od daljnjih provokativnih aktivnosti koje bi mogli ojačati regionalni i globalni mir. Dozvolite isto tako da spomenem da širi e, zajednica je snažno reagirali, predsjednik Trump je kazao da Sjedinjene države će upravljati situacijom u Sjevernoj Koreji, a isto tako je ministar vanjskih poslova Tillerson je e, osudio lansiranje rakete. E, hitan sastanak Ujedinjenih naroda i Vijeća sigurnosti pozvao je da se zemlja e, odustane od svojih daljnjih, te isto tako da se pojača pritisak na Pyongyang. Poruka Europske unije je jednoglasna. Demokratska narodna republika Koreja mora odustati od nuklearnog programa i lansiranje oružja za masovno uništenje i to u cijelosti i to dokazivo i bez mogućnosti povratka. Također mora završiti sa svim aktivnostima i vratiti se e, prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružanja, te isto tako, isto tako i sve one e, konvencije koje su posljedne vezano uz IEAE. Globalno neširenje nuklearnog oružja pod ovom režimom koje je Europska unija desetljećima podupirala, a te akcije ujedno potrtavaju i potrebu za univerzalizacijom ukupnog e, netestiranja nuklearnog oružja i zabrane testiranja nuklearnog oružja. Rezolucija Vijeća sigurnosti jedinih naroda 2375 od 11. rujna bio izuzetno važan korak kako bi se pojačao pritisak na režim u Sjevernoj Koreji. Kao što će se sjetiti, e, zapravo je trebalo isto tako biti potvrđeno Kine i Rusije, a što je bio značajan doprinos. Europska unija brzo je ovu rezoluciju prihvatila, te je isto tako i ubrzano trans ponirala ranije sankcije koje su zapravo nametnute Demokratskoj narodnoj republici Koreji. Osim toga, i osim transpozicije samih rezolucija Ujedinjenih naroda, Europska unija je i u jednom drugom paketu dodatnih mjera, autonomnih mjera Europske unije koje su komplementarne onima Ujedinih naroda. Te ove autonomne mjere zapravo šire samu e, djelokrug e, i to na zabranu e, svih investicija u svim sektorima i to je bilo zapravo zabranja svih investicija Europske unije u Demokratskoj narodnoj Republici Koreje. Dodana su imena i isto tako i poduzeća koja su dobile zabranu i zamrzavanje njihove imovine, te isto tako i e, smanjenje iznosa osobnih doznaka koje se mogu doznačiti u e, Sjevernu Koreju. To je isto tako bio jedan e, smanjeni iznos kako bi se osiguralo kako bi i mala Sjeverna Koreja manji prihod e, od e, inozemnih doznaka, jer se smatra da i to može indirektno kofinancirati sam nuklearni program. Također e, zabrana izvoza e, nafte i naftnih derivata Sjevernoj Koreji, te isto tako i e, radnici koji se već nalaze u Europskoj uniji i je pitanje, te isto tako postignut sporazum da se radne dozvole za građane Sjeverne Koreje na europskom teritoriju se neće obnavljati osim za izbjeglice, odnosno neke druge osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita. Zbog toga, eto, imamo smanjenje aktivnosti samih radnika Sjeverne Koreje u Europskoj uniji koja je sada na putu. Osim toga, osim ovog što je navedeno, e, vijeće za vanjske poslove te je zabranilo i e, aktualiziralo listu e, luksuznih proizvoda na koje se stavlja izvozni zabrana. Možemo potvrditi da su sankcije Europske unije prema Sjevernoj Koreji zapravo najrestriktivniji koji se nalazi na snazi. Sama trgovinska razmjena između Europske unije i Sjeverne Koreje zapravo se u potpunosti zaustavila. Europska unija, a isto tako i članovi Europske unije, E, smo uspjeli da i treće zemlje u cijelosti ispunjavaju e, sve sankcije koje je Ujedinjeni narod nametnule Sjevernoj Koreji. Zbog toga je Evropska unija e, obratila se velikom broju zemalja u Africi i Aziji kako bi u cijelosti ispunili ove rezolucije kojima se nameću sankcije Sjevernoj Koreji. Očigledno da smo mi na razini Evropske unije učinili snažne, važne korake, ne samo da implementiramo ove rezolucije, već da osim toga i podupremo i autonomne sankcije cijete kako bismo isto tako e, se obratili zemljama i e, zamolili ih da se u cijelosti održavaju ove rezolucije i sankcije koje su njima nametnute. E, dakle, sve rezolucije te isto tako i rezolucije Vijeća Seruje protiv Sjeverne Koreje esencijalne su u svojoj naravi kako bi se održao pritisak na sjevernokorejski režim i kako bi ih se dovelo natrag za pregovački sol. Sankcije nisu cilj same za sebe, one su instrumente koje treba omogućiti politički proces i isto tako otvoriti dijalog e, u, kao takav. I to je ono što je i predsjednik kazao i potpredsjednik kazala u svom uvodnom izjavu. U srpnju ove godine ponovno je isto tako zauzet stav vezano kritičnog angažmana prema Sjevernoj Koreji, te isto tako obuhvaćanje svih ovih e, mjera te isto tako ostavljanje otvorenih samih eh, kanala za dijalog. Evropska unija eh, kritizira, isto tako osuđuje mm, ovaj način pristupanja Sjevernoj Koreji, a sve se mora ostvariti kroz e, sam dijalog. Ovo je ponovno istaknuto, a isto tako i predsjednici vlada i država na sastanku 19.12. i 20. listopada, ovo je opetovano ponovljeno, što znači da e, znači biti snažan, ne ići vojnim putem, jer ne postoji vojno rješenje ove napetosti. Tako Europska unija i njena politika kritičnog angažmana nije samo sebi svrhom. Ona je zapravo e, promoviranje da Sjeverna Koreja u cijelosti poštuje rezoluciju Ujedinjenih naroda, a kad je riječ o odstupanju od razvoja nuklearnog programa, te isto tako širenju oružja i e, balističkih raketa, te da isto tako to bude učinjeno apsolutno u cijelosti i bez mogućnosti povratka. Mi ostajemo dakle u ovom segmentu kako bismo sve dionike e, učinili maksimalni gospodarski i diplomatski pritisak na Sjevernu Koreju. Želimo vidjeti kako će zamjenik glavnog tajnika Ujedinih naroda, general Jeffrey Feldman, nas izvijestiti o svom posjetu u Sjevernoj Koreji, a koji je zapravo bio na poziv same Sjeverne Koreje. Naravno da smo radoznali isto tako i vidjeti koji su elementi koji mogu osigurati e, put prema diplomatskom rješenju. Istovremeno također razumijemo da e, ministar vanjskih poslova Japana, Kono, e, će kao rotirajući predsjednik predsjedati ministarskim sastankom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i to 15. prosinca kako bi se raspravilo nuklearni i raketni program Sjeverne Koreje. Potvrđeno je prošlog tjedna da Sjedinjene američke države i Kanada je početkom iduće godine e, žele održati ministarsku konferenciju na kojoj bi se raspravilo kako i na koji način globalna zajednica može se suprotstaviti sjevernokorejskoj prijetnju međunarodnom miru. Jedinstvo je međunarodne zajednice također isto tako e, vezano uz program, raketni program i nuklearni program Sjeverne e, Koreje ostaje jedan od ključnih zadataka. Europska unija je uvijestila sve ključne partnere u regiji i čitavom svijetu kako kroz e, pojačane aktivnosti, tako i kroz podupiranje potpune implementacije svih sankcija Ujedinjenih naroda i to strana svih država. Mi i dalje imamo kontakte sa partnerima unutar i izvan Europske unije i usredotočujemo se na pitanje kako da reagiramo na ovo zadnje lansiranje rakete e, interkontinentalnog tipa. Hvala lijepa. Ja bih sada zamolio gospodina Antoana Bandaza, doktora Antoana Bandaza, da uzme riječ. Štovani predsjedniče i poštovana predsjednice pododbora, štovani e, zastupnici u Europskom parlamentu, zaista mi je velika čast što vam se mogu obratiti u ovako važnom momentu. 29. studenog Demokratska narodna republika Koreja najavila je da je ostvarila svoj cilj velikog povijesnog ispunjenja, a to je država nuklearna snaga, a koje je Kim Jong-un objavio još u rujnu. E, Testirana je nova interkontinentalna balistička raketa Hvasnog 15 koja po prvi puta može dosegnuti bilo koji grad na teritoriju SAD-a. Ono što je tehnički napredak, a isto tako i politički napredak, svakako e, prelazi u strategiju preživljavanja DNRK, kako u ujačavanju zašašivanja, tako i u ojačavanju Kim Jong-unova legitimnosti. Također može biti to i signal novih mogućnosti za pregovore koje ne smijemo propustiti ako želimo zadržati da DNRK e, svo odustane svog nuklearnog i balističkog programa, prije svega kroz denuklearizaciju. Sjeverna Koreja dakle program Sjeverne Koreje, nuklearnog i balističkog programa, međusobno povezano. Oni se ne mogu gledati odvojeno pod vodstvom Kim Jong-una. Sjeverna Koreja radikalizirala je svoju poziciju u nuklearnom naoružanju. Kao mladi vođa, i to još od 2013. godine, postavio tehničke prioritete kao što je to miniaturizacije, te isto tako olakšavanjem samog naoružanja, te isto tako povećanjem preciznosti. Naredio isto tako i od 2014. do 2017. četiri nuklearna testa i uključujući i termonuklearnu bombu prošlog rujna. Kao drugo, režim je institucionalizirao ovo naoružanje. E, dakle, mogu li vas zamoliti da budite sporije, umoljava predsjednica, postoje neke indikacije da prevoditelji nisu mogućnosti pratiti. Dakle, režim je institucionalizirao ovo naoružanje, Najviši narodni e, skupština e, u svojem ustavu početkom 2012. godine je zapravo krenuo putem države sa nuklearnim naoružanjem i to po prva država u svijetu. Također e, u nacionalnoj strategiji koja je prezentirana dakle 31. ožujka 2014. godine takozvana Byung-in usmjerenje koje govori o izvršavanju dakle gospodarskih konstruktivnih mjera te isto tako izgradnju nuklearne naoružanja kao jedan usporedni proces, a to je izjava Kim Jong-ula kao jednu od glavnih e, politika unutar e, vojnog programa. Treće, DNRK, balistički program, je zapravo pojačan od 2014. godine. Kim Jong-un je naredio da se izvede 20 balističkih raketnih testova i to samo u 2017. godine, a to je više nego što je onih 16 testova koje je njegov otac naredio da se dogode u 15 godina vladavine, što je zapravo bilo 80 testova, raketnih testova koje je Mong-un eh, uspio eh, lancirati još od početka svog mandata. Po prvi puta eh, srednji domet raketa Hvasom 12 i isto tako i interkontinentalnog dometa Hvasom 14, generacija 15, koji se dogodio tijekom 2017. godine. To su rakete koje ne samo da ugrožavaju interes Sjedinjenih američkih država, već isto tako i e, sam teritorij SAD-a i to po prvi put u povijesti. Sama lansirne rampe povećane su i sada ih je otprilike 15, a u vrijeme Kim Jong-ila bile svega dvije lancirne rampe. Režim sada trenira svoje balističke jedinice kako bi i u noćnim uvjetima i usporedbu sa višestrukim lansirnim rampama mogli izvršavati zadatke, a ne samo e, jedinstvene testove samih tehničkih karakteristika svojih raketa. Cilj je potpuno jasan kako bi DNRK svoje e, vojne sposobnosti što brže doveo do e, nuklearnog zastrašivanja, te isto tako e, očuvati Kim Jong-unovu legitimnost i pojačati njegovu pregovaračku e, poziciju unutar SAD-a. Ova radikalizacija zapravo je strategija e, preživljavanja režima kako na vanjskom, tako i unutarnjem planu. Na vanjskom planu zapravo povezan je sa Mm, ugrožavanjima koje su se događale izvana. Nuklearno naoružanja je dio paranoje u Sjevernoj Koreji koje se već prati više desetljeća, kao što je to e, neprijateljska politika i nuklearna prijetnja koje dolaze od strane SAD-a. Također, isto tako i posjedovanje nuklearnog oružja u Sjeverne Koreje zapravo e, dovodi do situacije da e, eto se same e, mogućnosti za ovaj slučaj napada od strane SAD-a. Unutarnja dimenzija je zapravo još puno važnija i ona se tiče samog sigurnosti režima i to od unutarnjih neprijatelja. Zapravo nuklearno naoružanje su političko naoružanje koje moraju održati legitimnost na vlasti Kim Jong-una i njegovog režima. Prvo konsolidacijom samog nasljednog sustava s obzirom da su e, nasljeđeni od strane Kim Jong-una. Drugo, to je povećanje autoritativnosti i očuvanje koranske nacije koje su donijeli sigurnost svom narodu, a što se smatra velikim dostignućem njegovog oca i e, djeda koji su pokušali to učiniti kroz niz desetljeća. Treće, legitimiziranje isto tako i žrtava samog naroda da postoje i dokaz da postoje uspjesi koji mogu biti sada pokazani svom narodom ojačanje interne kohezije i stimulirati nacionalni moralnost kao kroz e, prikazne masovne demonstracije u Pjongjangu prvog e, prosinca, a što zapravo same nuklearno naoružanje se izvjesno uklapa u nacionalistički narativ, a isto tako i u potražnji jedne političke neovisnosti i isto tako u mogućnosti samo određivanja vlastitih kapaciteta kao interni E, traženje režima koji prema svojoj propagandi stoji za koransku neovisnost i autonomnost, što se kao nakon desetljeća stranog utjecaja može smatrati neprijateljski desetljeća i stranom okupacijom. U tom kontekstu zapravo postoji jedan instrument za političku implementaciju njihovog programa Juhe. Institucionalizacijom zapravo e, čini e, odstupanje još težim, jer zapravo ne posjeduje ovaj program sam režim, već je to po postalo dio njihovog svakodnevnog identiteta. Odustajući od ovog programa bi zapravo na kratki rok znači da se postavlja opće pitanje racionalnosti sadašnjeg režima i nekadašnjih politika, a što bi oslabilo legitimnost Kim Jong-unga kao takvog. Paradoksalno je da mladi vođa e, se smatra da je sada program e, na neki način dovršen i kako bi to mogao biti put prema pregovorima. Međunarodna zajednica nije uspjela zaustaviti nuklearni program i razvoj balističkih raketa. Mi smo svi neuspješni u tome. Mi smo zapravo sada na raskrižu i sada je zapravo prioritet da se međunarodna zajednica održi u svojoj vjerodostojnosti kako bi se međunarodne e, zakone, a isto tako i rezolucije Ujedinjenih naroda e, provele u djelo. Same sankcije kao takve nije više dovoljno UNOF panel broj 1718 stočnjaka za Nove Sjevernu Koreju zapravo je da se Pyongyang ruga ovim sankcijama kroz e, same aktivnosti koje provode. Ono što sam isto tako kazao, Sjeverna Koreja nije još uvijek uspjela e, provesti u političku volu, prioritizaciju, te isto tako i alociranjem resursa kroz e, potpunu i učinkovitu implementaciju samih mjera. I na trećem mjestu tu. Moramo kazati da rezolucije 2371 i 2375 Ujedinih naroda zapravo pojačavaju same sankciju, ali one same kao takve ne mogu poremetiti e, kalkulaciju režima, jer s obzirom na riječ o tome da je razvoj dualnih programa zapravo iznad interesa gospodarske naravi i diplomatske izolacije koju ona nosi sa sobom još je rano kazati da sankcije nisu uspjeli, s obzirom da gospodarske sankcije su započele tek prošle godine. Učinkovitost međunarodnih sankcija će se moći procijeniti tek kad budu u cijelosti provedene. Sad što se tiče samih strategija, vojne strategije koje se nalaze na stolu, međutim, one bi mogle poremetiti i eventualno prisiliti na denuklearizaciju, ali ako bi bilo koja država razmišljala e, razmišljala preventivnim udarcima na Sjevernu Koreju, politička, humana i gospodarski troškovi bili bi nepodcenjivi i isto tako šanse za uspjehom bi bili doista limitirani. Ne postoji dakle nikakvo jamstvo da vojni udari mogu u cijelosti neutralizirati nuklearni i balistički program Sjeverne Koreje. Nili s obzirom da je velika većina njih daleko ispod površine zemlje. Intervencija na samim e, teritoriju Sjeverne Koreje neće biti uspješna. E, što se tiče vojne intervencije na Južnu Koreju, pa čak i konvencionalno naoružanje, imalo bi dramatične konsekvence. Deseci tisuća evropljana mogli bi postati eventualno vrlo laki ciljevi a to bi zaista značilo 60 tisuća Japanaca koji žive u Južnoj Koreji. Na trećem mjestu valja kazati da bi Kina mogla pomoći Sjevernoj Koreji e, i to temeljem ugovora iz 1961. godine obrani. I četvrte, što se tiče gospodarskog utjecaja na tržište i dionice, mogao bi biti kataklizmičan, jer zapravo e, bi mogao imati značajan utjecaj na svjetsko gospodarstvo. Europska unija insistira na stabilnosti e, u Korejskom polotoku. Samo e, Sjeverna Koreja unutarnjim programima može ukinuti nuklearne balističke programe, ali denuklearizacija mora biti i jeste cilj međunarodne zajednice. Jasan i realni kratkoročni cilj i prvi korak prema denuklearizaciji zapravo je bio da se e, samo ugrožavanje smanji kako bi se smanjili kapacitet same prijetnje. Što se zamrzavanja programa nuklearne i balističke naravi i prije daljnjih akcije treba spriječiti širenje nuklearnog oružja i e, provoditi sankcije. Zamrzavanje bi zapravo dovelo do toga e, da se to dogodi. I to je upravo bio i smisao e, dakle lite sporazuma između SAD-a i Sjeverne Koreje, što znači to ne bi značilo da se prihvaća i e, Sjeverna Koreja i njegovu nuklearnu snagu. To ne bi isto tako značilo ni legitimiralo sam režim, niti smanjilo sve ono sigurnosne mehanizme koje on navodi kao armenice. Prije daljnjih pregovora i denuklearizacije na samoj Sjevernoj Koreji treba poduzeti ove korake. E, SAD i Sjeverna Koreja mogu doći za pregovarački stol i to od strane dakle, same sigurnosti, a Sjeverna Koreja temeljem tehničkog napretka, a Sjedine američke države temeljem e, potpore koje imaju u međunarodnoj zajednici. Kina i njihova uloga je također jako važna, ali moramo vidjeti e, one, e, dakle, one preporuka e, zamrzavanja samih testova u zamjenu za određene ustupke u ovom trenutku je apsolutno neprihvatljivo za SAD i njegove saveznike. Europska unija isto tako ima svoju ulogu i to je nekoliko zadnjih točaka koje ću istaknuti, a to je prvo kroz bolju implementaciju samih sankcija i zapravo e, nelegalno aktivnosti Sjeverne Koreje, te isto tako asistirajući svoje partnere u Srednjem istoku, Dalkom istoku i u Srednjoj Aziji. Također isto tako i pospješujući sam dijalog sa Sjevernom Korejom i olakšavajući dijalog između ključnih igrača, uključujući između Sjeverne Koreje i SAD-a. Svakako, sankcije i dijalog zajednički mogu dati rezultate sa maksimalnim pritiskom, a i dijalog koji može donijeti rezultate. E, ostaje i dakle bolje razumijevanje same motivacije Sjeverne Koreje, te isto tako uvjeriti režim da ukoliko bi promijenili svoje okolnosti i ponašanje i poštivali međunarodni e, dakle pravni poredak, tada bi se i smanjile sankcije. Neke članice Europske unije imaju privilegirani e, pristup u Pyongyang usporedbi recimo s druge strane Amerikanaca, Japanaca i Koreanaca, a ovaj pristup pak može se u cijelosti iskoristiti. Sve što se tiče Europske unije zapravo je riječ o prošlim konfliktima. Naš nažalost 64 godine nakon e, što se dogodio Korejski rat, e, poluotok e, tehnički gledano još uvijek je u stanju rata. Europska unija bi mogla pomoći Korejskom poluotoku da dođe u postkonfliktnu fazu i potpisivanjem ugovora o miru, te isto tako paralelno sa procesom denuklearizacije Sjeverne Koreje. Hvala vam lijepa. Najpša hvala sada dr. Ramon Pačego iz Sveučilišta King's College. Izvolite imate riječ. Najpša hvala, hvala vam na pozivu za sudjelovanje na ovom eh, saslušanju. Uvaženi zastupnici odbora AFET i SEDE i dragi gosti. Želim vam pokazati neke slajdove koje, vjerujem, bit će brzo prikazani na ekranu i koji će imati za cilj da vode moje, moje predavanje. <laughs> Thank you very much. Najljepša hvala. Rečeno mi je da se bavim strateškim prijetnjama i mogućim rješenjima Sjevernoj Koreji i nuklearnoj krizi, dakle to ću, time ću se baviti u vremenu kojem je stavljeno na raspolaganje. Evo, ovdje je kratka prez, Dakle, prethodni govornici su napravili sažetak e, Sjeverne Koreje nuklearnog pitanja, to su napravili jako dobro, onda će se baviti strateškom dimenzijom i onda mogućim rješenjima među kojima je ulozi Europske unije, jer po mom mišljenju Europska unija postala je sve važniji e, dionik u mogućem rješenju nuklearnih napetosti na e, Korejskom polotoku. Prethodni govornici su se bavili izravnoj e, vojnoj prijetnji nuklearnog programa Sjeverne Koreje na Južnu Koreju i Japan, dakle neću se baviti tim pitanjem. Također je bilo riječi o tome kako Sjeverna Koreja ima kapacitete e, napada na kopneni dio SAD u Europu, se time baviti, već se želim baviti e, nečim što često zaboravljamo, a to je da je nuklearna tema Sjeverne Koreje jedan od ustaljenih e, regionalnih problema u sjevernoistočnoj Aziji. Tako da, na primjer, kao što znate, vjerojatno istočno more, odnosno Japansko more, otočije koje je sporno, e, a tu se tu mislim na do otočije, dakle što bi se dogodilo kada bi Sjeverna Koreja odlučila posegnuti za svojim vojnim kapacitetima, ne, ne uzeti te, prisvojiti se to otočje, već prijeti Japanu, u prošlosti, na primjer, u raspravama s kineskim kolegama i korijskim e, kolegama i američkim kolegama raspravljalo se o tome što će se desiti e, ako Kina i SAD raspravljaju o ovim e, strateškim pitanjima, ali tu imamo Sjevernu Koreju koja je jako važno sigurnosno pitanje u Istočnoj Aziji, iako nije jedino otvorno žarište. Ispričavam se, doktor pa čego možete usporiti, molim vas. Hvala, da, mi španjolci često prebrzo govorimo. Želim se baviti prijetnji nuklearno i nuklearnoj proliferaciji, o tome se nije raspravljalo. Kao što znate, Sjeverna Koreja je imala protvaraciju u prošlosti na Bliskom istoku, u Libiju, Egipat, Iran i te zemlje su koristile e, od prijenosa nuklearnog znanja i prijenosa e, materijala iz Sjeverne Koreje, dakle tu se ne radi samo prijetnji u sjeveroistočnoj Aziji, već i u regiji koja je geografski jako bliza Europskoj uniji. Što se što bi se desilo, na primjer, ako druge nuklearne sile koje žele postati nuklearne sile, e, što, bi se desilo ako vide da je Sjeverna Koreja razvila svoj nuklearni program? Evo sada vidimo da e, SAD dovodi u pitanje svoj nuklearni sporazum s Iranom. Dakle, što ako e, se sada vidi da međunarodna zajednica, odnosno SAD, neće ispoštovati preuzeti obveze? I još jedna stvar na koju želim privući vašu pozornost, imamo jako živu raspravu i u Sjevernoj Koreji, e, Južnoj Koreji i Japanu glede e, razvoja njihovog e, vlastnog nuklearnog programa do sada. U, Sjevern, u Južnoj Koreji prvenstveno se bavilo razmještanjem taktičkog naoružanja iz SAD-a, no dvije trećine stanovništva Južne Koreje podržava razvoj njihovog vlastnog nuklearnog programa. U slučaju Japana podrška za e, nacionalni nuklearni program je manji, 20-30% stanovništva, no vodi se rasprava o e, nuklearnom dijeljenju, e, dakle takozvanom iznajmljivanju nuklearne politike, tako da bi Japan mogao koristiti američke nuklearne kapacitete ako se osjeti pod prijetnjom Sjeverne Koreje. Ne želim reći da će se to uskoro dogoditi, ali ovo je jako živa rasprava i možete za nju se zna i ovdje u Europi. Također moramo se baviti i regionalnom strateškom e, dimenzijom e, nuklearnog programa. Na regionalnoj razini ovo natjecanje između Sjeverne i Južne Koreje, znate, ne smijemo zaboraviti da su Sjeverna i Južna Koreja e, u međusobnom natjecanju za legitimitet Dakle, to je jasno što se tiče e, gospodarstva i diplomacije. Južna Koreja je legitimnija, ali Sjeverna Koreja koristi nuklearni program kao način e, stjecanja prednosti nad Južnom Korejom, jer to je nešto što Južna Koreja ne posjeduje. Dakle, što Južna Koreja radi, povećava svoje vojne sposobnosti. Izgleda da će iduće godine Južna Koreja imati e, jedinice dronova, besplatnih letjelica koje će koristiti za nadzor eh, sjevernokorejskog područja. Početkom godine eh, SAD države eh, uklonile su ograničenja za teret koji mogu ta besplatne letjelice e, nositi prenositi. Također treba raspravljati o tome kako se mijenjaju odnosi između Kine i Sjeverne Koreje. Znate, 1992. kada su Sjeverna Koreja i e, Južna Koreja i Kina normalizirali svoje diplomatske odnose, e, službeni mediji Kine rekao da je to kraj saveza između Kine i Sjeverne Koreje. Javno u zadnjih 20-25 godina vodi se rasprava o savezu, a sada je Kina postala, javno kritizirala sjevernokorejski e, nuklearni program, kao što su rekli kolege. Dakle, Kina je dopustila jače sankcije na sjeverno-korejski režim. Također se voze, vode e, rasprave i u e, Južnoj Koreji i Japanu pod Trumpovim režimom. E, dakle, da li bi SAD bila, bila spreman za protunapad u slučaju napada i podržati Južnu Koreju u slučaju mogućih napada? Dakle, odgovor je da, ali japansko i južnokorejsko društvo se pita koliko je to istina i što navodi na e, veću vjerojatnoću jačanja militarizacije. I u obe zemlje vozi se dakle rasprava o militarizaciji, članku 9. ustava, Mislim da prije nego što treba, se o tome počne razgovarati, evo, treba reći da Japan otvorno raspravlja kupovinu projektila koji bi mogli napasti Sjevernu Koreju. Japan ne raspolaže tom tehnologijom, tim kapacitetima, ali bi mogli to steći. Dakle, tu se vodi rasprava, živa rasprava o militarizaciji, a ne samo o nuklearizaciji. Na svjetskoj razini se raspravlja o Sjevernoj Koreji redovito u Ujedinim narodima. To ima i gospodarske konsekvence, kao što su neki to spomenuli. Dakle, to su ta sigurnosna, stalna sigurnosna pitanja. Slažem se s prethodnim govornicima. Naime, međunarodne sankcije su očito neuspjele 2006. godine spočele sankcije, sad 11 godina kasnije vidimo da Sjeverna Koreja ima puni nuklearni program i to je dosta znakovito za zemlje koje žele razviti svoj vlastni nuklearni program. Dakle, ne znam da li će se to desiti, ali evo, imamo situaciju da, se, da je Sjeverna Koreja nuklearna sila i, i postavlja se pitanje što ako Indija i Pakistan eh, koje su priznate kao nuklearne sile, zašto ne bi priznali Sjevernu Koreju? Dakle, naravno postoje razlike, ali to, to su argumenti koje koristi Sjeverna Koreja i u svom ustavu zadnjem eh, zadnje, zadnjoj ustava Sjeverna Koreja se eh, predstavlja kao nuklearna sila. Što se tiče mogućih rješenja, evo, ako želimo riješiti ovo pitanje, to je naravno jako složena stvar. <laughs> U suprotnom bi to već bilo davno riješeno. Dakle, ako se bavimo Sjevernom Korejom, mislim da je dijalog od ključnog značaja i ovdje govorimo o službenom dijalogu, svi mi znamo da postoje neslužbeni razgovori koji se vode i između SAD-a i Demokratske narodne republike Koreje, dakle Sjeverne Koreje, no službeni kanali dijaloga su nužni, Sjeverna Koreja želi prepoznavanje, to je dio prepoznavanja kao normalnog igrača u međunarodnim odnosima, no još je važnije da imamo neke službene razgovore sa predstavnicima Sjeverne Koreje i to je također e, nešto dakle Sjeverna Koreja stva, e, to bi moglo pobiti njihovu argumentaciju prema kojima e, Sjeverna Koreja tvrdi da je izolirana pa stoga mora razvijati svoje vojno, vojne sposobnosti. Sjeverna Koreja sada ima BNG politiku, dakle ekonomski razvoj i militarizaciju koji idu paralelno i ako se vratimo u srpanj 2002 Sjeverna Koreja je pokrenula ekonomski postupak reformi i to je bliže vjetnamskom modelu nego kineskom zbog e, dimenzija zemlje, jer ne možemo porediti Sjevernu Koreju sa Kinom. Sjeverna Koreja, koliko god iznenađujuće bilo razvija različite sektore, dakle kao industriju tkanine i slične. Dakle, kako eh, što, što je raditi? Dakle, sankcije su očito apsolutno nužne, čak i ako nisu bile mogućnosti spriječiti ovaj program, ali to je jasan signal i isto tako važno je da se vratimo sporazum iz 94. i 2005. i sljedeći i naknadne šestostrane pregovore, dakle to je, korak, postupak koji ide u korak po korak. Sjeverna Koreja povuče jedan potez, pa Japan i SAD drugi potez. Dakle, može se smatrati da bi se moglo povući neke sankcije ukoliko bi Sjeverna Koreja povukla adekvatne poteze. A što se tiče neproliferacije, često se zaboravlja da eh, je inicijativa za proliferaciju bila jako učinkovita, jer zahvaljujući toj inicijativi smanjeni su utjecaj Sjevernokorejske proliferacije, dakle tu su zabrane za korištenje mora, tu su carin, eh, carinske kontrole, imamo sankcije e, za poduzeća koja e, surađuju sa Sjevernom Korejom, imamo razmjenu podataka u toj inicijativi. Dakle, ovakve i druge inicijative su potrebne i trebaju nastaviti. Evo sad prelazimo na zadnji dio mog izlaganja, a koji se tiče uloge Europske unije. Dakle, hvala. Ja neću kroz ovo se prolaziti detaljno, ali mislim da Europska unija ima važnu ulogu. Kao prvo, da treba podržavati sjeverno, e, no korejsku politiku i suradnju sa SAD-om i Japanom. Tu se radi o diplomatskom i ponekad ekonomskoj podršci. Diplomatska podrška je jako važna. Dakle, u Južnoj Koreji jako su dobro dočekali to što je rečeno da eh, administracija Munčena treba voditi rezoluciju novog problema. Tu je i pitanje e, posredovanja, dakle Europska unija je svjetski e, akter koji nema strateškog interesa u tom području, to, je priznala i Sjeverna Koreja, dakle Europska unija je neutralni dakle, e, igrač na tom području, tu su i države članice Europske unije koje imaju svoje veleposlanstva, Poljska, Rumunjska, Švedska, Njemačka, Vjenja kraljevina, dakle raspolažu informacijama s terena kojima ne raspolažu druge zemlje i mislim da bi trebalo podržati e, političku, ekonomsku i obrazovnu programe u Južnoj Koreji. Dakle, privatna razmjena, obrazovanje, sport, nevladne organizacije, pa ponekad i poslovni sektor, svi oni bi mogli oblikovati, dakle, ponašanje Sjeverne Koreje, a onda na kraju bi moglo doći do multilateralnog dijaloga i u tom slučaju bi Europska unija trebala zatražiti da bude dijelom dijaloga ili podržati ga u okviru šesto, eh, šestostranog dijaloga eh, raspravljalo se u Europskoj uniji. Eh, Europska unija u svakom slučaju ima ulogu u višelateralnim pregovorima i trebala bi u budućnosti sudjelovati njima. Najljepša hvala. Doktor Pačego Pardo, najljepša hvala. A sada ćemo napraviti test da vidimo da li ćemo moći prevoditi razgovor sa povjerenikom. Eh, e, poslanikom Hillom. Da li nas čujete? Poslaniče Hill?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 Once, once more, we are very sorry for the... Još jednom se ispričavamo. But thank you very much indeed for contributing to, to the... Najviše hvala što ste dali svoj doprinos ovom saslušanju. Kolege, imam jedan prijedlog. Vrijeme nam je doista ograničeno. Jer imamo još jednu jako važnu točku, tako da moramo završiti s ovom točkom dnevnog reda u 11.30 točno, no kako bismo započeli s pitanjima i odgovorima, evo, postavit ću svoje pitanje, a onda dok ja postavljam svoje pitanje, molim vas da se javite kako bi tajništvo moglo zabilježiti vašu namjeru da se javite. Dakle, moje pitanje Želim put svoje pitanje poslaniku Hillu o njegovoj ocjeni razine, o razini suradnje između Sjeverne Koreje i Irana glede nuklearnog programa. Ovo je jako važno pitanja. Doktore Pačeko Pardo, želio bih čuti vaše mišljenje o kombiniranju jakih sankcija prema Sjevernoj Koreji koje su nužne, e, kombiniranju tih sankcija s vašim e, prijedlogom e, dakle kako kombinirati ta dva načina postupanja. a konkretno jako sam skeptična glede suradnje na sportskoj razini, jer u biti, ukoliko se sjećate onih filmova i fotografija velikih e, sportskih manifestacija koje su održani u Sjevernoj Koreji, tu se radi o jednostavnom pokazivanju moći obitelji Kim i tu se radi o legitimiranju te obitelji za provođenje unutarnje politike. Dakle, evo, htjeli bi saslušati vaše komentare. Gospodin Kristija sada javlja za riječ, izvolite. Pa ja bih predložio da naši panelisti se jave za riječ. Imat ćemo tri intervencije kolega iz dvorane, a onda će nam listi dati odgovore. Kolega Bostinaru, izvolite imati riječ. Najviše hvala predsjednice. Ja bih zamolio od poslanika Hila da nam objasni tehnološki znanstveni napredak Sjeverne Koreje koja je u jako malo godina u biti uspjela ostvariti taj dosta zavidan napredak. Dakle, oni su prešli iz dosta slabe tehnologije do svojih današnjih e, sposobnosti. Jer što se krije iza toga svega? Jer ova, e, čuo sam neke bajke od nekih e, ruskih sugovornika koji kažu da su razvili svojevrsnu silikonsku dolinu za nuklearno istraživanje, to mi se čini doista najnim obrazloženjem. Dakle, volio bi znati što se skriva iza toga svega. Ko su drugi Ko su drugi dionici koji su pomogli Sjevernoj Koreji da tako brzo napreduje? Hvala naprijed. Hvala. Sada Paul Rubig. Najprije se moram ispričati, malo sam zakasnio jer smo imali glasanje na odboru ITRE. No, mislim da je jako važno održati ovu raspravu. Po mišljenju jasno je da sada trebamo sagledati alternativna rješenja moje osobno mišljenje jeste, dakle, kako možemo koristiti olimpijske igre na polju kulture, sporta, dakle, kako omogućiti sastanke, izgradnju, stvaranje susreta zanimljivih ljudi koji bi u formalnom ili neformalnom eh, kontekstu mogli tražiti, raspravljati o mogućim rješenjima. Znate, uvijek eh, se koristi mrkva i štap. Sad taj štap treba biti prilagođen situaciji, a mrkva je moje pitanje za veleposlanika. Dakle, koju mrkvu možemo pružiti Sjevernoj Koreji kako bi sjela za stol s nama i razgovarala? Dakle, imate li neke moguće mrkve za ovu situaciju? Hvala vam, gospodine. Sada gospodin Schaffhauser. I još jednom se ispričavam što nismo imali prijevod. Hvala, predsjednice. Mislim da je rasprava o tome da vidimo što je Europska unija i napose Europska služba za vanjsko djelovanje, dakle koje inicijative se mogu provoditi. Inicijative koje imajući u obzir eh, stanje stvari koje bi omogućile da se da neka dodana vrijednost. Dakle, da li Europa može pružiti neku dodanu vrijednost i koju dodanu vrijednost? Mislim da se moramo ipak postaviti kontekst, povijesni kontekst i zato želim podsjetiti da se mi zalažemo za međunarodno pravo, no od onog trenutka kada se odbija međunarodno pravo negdje, neka zemlja, dakle tu ulazimo u nešto jako nejasno. To, do toga je došlo u Iraku, u Libiji, do toga je došlo više puta u našoj skorašnjoj prošlosti kada je jedna zemlja ili više zemalja u vidu koalicije koje su djelovale izvan okvira međunarodnog prava. E sad, u tom trenutku, a s obzirom da je to situacija koja se često ponavlja kroz povijest, tu dolazi do zemalja koje po svaku cijenu žele imati svoju neovisnost kako ne bi ovisile o vanjskoj sili jedne jedine dominantne zemlje. I ta nuklearna bomba je nešto što ide u tom smislu te želje suverenosti i neovisnosti. Kada je Francuska željela imati svoju nuklearnu bombu, Amerikanci su se tome sprostavili. Evo, sada su to deklasificirani podaci. Dakle, saznali smo da je došlo do više pokušaja ubojstva gospodina de Gola, a sada među vremenu, dakle, arhivi su to dokazali. Koristilo se uh, gospodina Monea e, kao agenta koji je trebao spriječiti taj projekt e, stvaranja bombe. onda smo pomogli Izraelu da dođu do atomske bombe, po mom mišljenju to je bila dobra stvar, no moramo shvatiti da je ta bomba postala jedan element jamčenja sigurnosti vlastitog teritorija, a onda su tu Iran, e, Sjeverna Koreja, čitav niz zemalja koji se boje na određeni način da ih se uništi. Sad, da li je to opravdano ili ne, da li za tog straha, a dobro sam čuo što je rekao ovaj poslanik, naravno, u pravu ste, tu je i želja osvajanja, ali vjerujem da tu također postoji i određeni strah. Dakle, što možemo bolje napraviti po tom pitanju? Što bi Europa mogla bolje napraviti? Ja mislim da ne trebamo ulaziti u antagonizam blokova. Dakle, mislim da trebamo uzeti članove vijeća sigurnosti un Kina, Rusija, SAD, Francuska, Velika Britanija, možda, na primjer, na inicijativu gospođe Mogherini i da se tako započne rasprava na ovu temu, jer sankcije neće biti dovoljne. Postupak agresije će još više uvesti režim u e, samopouzdanje glede ovog e, nuklearnog programa. To je situacija koja nam je dobro poznata, povijest nam je to dokazala. Počnimo dijalog. Ako sutra treba posegnuti za silom, možda će trebati možda će biti potrebno posegnuti za silom. Veleposlanik je rekao da je to stara priča, dakle, ponovno osvajanje i želja oca i djeda. Dakle, evo, doćemo do situacije kada ćemo morati imati jednu međunarodnu koaliciju ali treba pripremiti preduvjete ne za novi svjetski rat, već za Antantu, međunarodni sporazum sa ciljem da se spriječi djelova, da se zločudnu, zlokobnu silu e, koja je Sjeverna Koreja da djeluje. I mislim da bi Europska unija imala tu važnu ulogu stvaranja, omogućavanja stvaranja tog multipolarnog svijeta s ciljem dakle da se posreduje u razgovorima sa tim akterom kojeg ne poznajemo dobro, dobro a koji je Sjeverna Koreja. Hvala najljepša. Ovim smo zaključili popis e, govornika iz dvorane. A sada bi zamolila naše paneliste, govornike da razmisle o ovom pitanju i da odgovore na njih. E, najprije ćemo čuti e, gospodinu gospodina veleposlanika e, Hila, zatim gospodina Panečo Pardoa, zatim gospodina Bondaza i na kraju gospodina Brendera. Izvolite, gospodine veleposlaniče. Iz e, tehničkih razloga ne možemo prevoditi odgovor veleposlanika Hila. That is, it was a pretty tight focus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 Thank you. Dr. Paček. Zahvaljujem. Predajem riječ gospodinu Pačeku Pardo. Hvala. Evo ja ću postaviti pitanja koja su postavljena i na kraju ću se osvrnuti na ulogu sad Ja se slažem s vama da su sankcije nužne i da trebamo nastaviti s njima. A što se tiče daljnjeg angažmana, E, mislim da ne moramo ulaziti u te svakodnevne igre, ali e, pogledajte sa, što se dešava sa olimpijskim igrama u Pyongyangu, e, ženskim nogometnim i rukometnim timovima Iako razgovarate sa izbjeglicama koji su otišli iz Sjeverne Koreje kao i e, Vjetnamcima ili Kinezima one će jednostavno vidjeti da su tek poslije shvatili da su bili i izolirani. U Londonu e, imamo nekih 600-700 izbjeglica koji su napustili Sjevernu Koreju zbog represije, ali su uspjeli stupati u kontakt sa kinezima, ponekad čak i sa rusima ili europljanima, da su shvatili da im je tu bolji život. E, I mogu samo spomenuti nešto, a to je tržišna ekonomija koja se razvija u Pyongyangu. Vrlo je teško e, represivno djelovati protiv ovog e, režima upravo zbog toga i razlog za jaku korisku ekonomiju je upravo ova tržišna ekonomija. To smo čuli i od izbjeglica i drugih ljudi što Europska unija može učiniti po ovom pitanju. Netko je to već spomenuo, ali Europska unija jedina ima strateško partnerstvo s Korejom, Japanom i Kinom i diplomatske odnose sa Sjevernom Korejom. Dakle, zato Europska unija može igrati važnu ulogu u ovim odnosima i u posredničkim odnosima između Sjeverne Koreje i SAD-a i znam da e, imate i stručne ljude e, koji znaju, vrlo dobro poznaju situaciju u Sjevernoj Koreji i mislim da se treba osloniti na to iskustvo. Doktor Antoine Bondaz. Hvala, evo ja ću pokušati samo kratko. Što se tiče prvog pitanja, budući da je postavljeno na francuskom jeziku e, i odvraćajućem učinku nuklearnog oružja, Znate da e, Sjeverna Koreja ima konvencionalno oružje već više godina i za razliku od Libije ili Iraka, e, Seul je e, taoc Sjeverne Koreje u odnosu na SAD i upravo zbog tog sigurnosnog aspekta to utječe i na politički političku legitimaciju e, vođe Sjeverne Koreje. A sada nastavljam na engleskom. Koji su ciljevi međunarodne zajednice. Kratkoročno denuklearizacija nije realan cilj. To treba nastaviti biti naš cilj, ali dugoročni cilj međunarodne zajednice. Zamrzavanje kapaciteta Sjeverne Koreje bi trebao biti kratkoročni prioritet, a to može biti moguće jer neće oslabiti legitimitet e, Kim Jong-una u Sjevernoj Koreji i također e, što, slažem se s veleposlanikom što se tiče korištenja nuklearnog oružja, ali vas podsjetam da to nije samo vojno, već i političko pitanje. Kada raspravljamo sa e, visokim dužnosnicima iz Sjeverne Koreje, oni nam priznaju da e, ujedinjenje Korejske Polu poluotoka bi bio najbolji način za njih da kolabiraju jer e, sjeverno e, korejski režim ne može apsorbirati toliki, e, ljud, toliki broj ljudi iz Južne Koreje i kako mi zamišljamo da Sjeverna Koreja može kontrolirati 50 milijuna ljudi. A što se tiče e, Europske unije, Europska unija ne treba biti posrednik, već treba olakšati dijalog, e, objediniti zemlje e, koje trebaju razgovarati zajedno, uključujući dakle i Sjedinje američke države. Hvala sada predajem riječ gospodinu Renholtu Brenderu u ime Europske službe za vanjsko djelovanje. Hvala. Želim potvrditi da je i iz našeg, s našeg stanovišta ovo pitanje sprječavanja nuklearnog e, razoružanja važno ne samo za Sjevernu Koreju, već i za druge zemlje koje mogu postati nuklearna prijetnja ukoliko se još više razvije nuklearno naoružanje u Sjevernoj Koreji. Želim naglasiti da Sjeverna Koreja je režim koji ovisi o e, političkom e, preživljavanju i uspjehu nuklearnog programa, a to otežava situaciju jer se tu ne radi samo o pitanju vanjskih odnosa ove zemlje, već i pitanju e, temelja vodstva Sjeverne Koreje. Zato je vrlo, čest, vrlo teško to sada spriječiti kako postići cilj e, nuklearnog razoružanja, kao što smo rekli danas, to, bi, to je jako teško, da je lako, već bismo se time bavili. Što se tiče opcije zamrzavanja, nisam siguran. Za sad Europska unija ne razmatra tu opciju jer to zamrzavanje bi moglo postati stalno i na kraju ćemo biti u jednom začaranom krugu u kojem ćemo se naći sa Sjevernom Korejom, a to nije naš cilj. To me dovodi do e, sljedećeg komentara, a to je da SAD e, da e, bi Europska služba za vanjsko djelovanje trebala biti jedan od igrača. Mi naravno moramo djelovati ovdje, ali ne kao najvažniji igrač. To treba imati na umu mi možemo utjecati na tijek stvari i e, neizbježno želimo surađivati s drugima kako bi zajedno utjecali na razvoj događaja. Moramo uzeti u obzir ono što drugi misle jer su i oni partneri naših politika. Dodana vrijednost Europske unije u čemu, e, gdje možemo pronaći tu dodanu vrijednost? Mi smo možda dobar primjer E, nadilaženja sukoba. To je točno i imamo dosta pouka koje možemo izvući iz toga i to nam može biti od koristi, ali se nalazimo u jednoj fazi gdje naše pouke o specifičnim pitanjima kao i materijalna pomoć koju možemo pružiti kao što su na primjer inicijative ekonomske E, suradnje to je važno, ali e, moramo imati dobar redoslijed e, pomoći. Ako krenemo u ove aktivnosti, onda neizbježno legitimiziramo režim Sjeverne Koreje, uključujući i njezin nuklearni program, a to nije ono što želimo postići. Zato i nalažemo sankcije u međunarodnoj zajednici i tražimo manevarski prostor da Sjeverna Kreja barem krene u smjeru denuklearizacije i uključi se u vjerodostojan i značajan dijalog. Vjerodostojan znači da mora postojati stvarni napor Sjeverne Koreje e, da e, smanji i e, napokon ukine taj nuklearni program. Dakle, to je smjer u kojem želimo ići. Hvala. Najljepša prije nego što zaključim ovaj e, sastanak želim samo reći da smo imali jako dobru suštinsku raspravu. Želim se zahvaliti Europskoj službi za vanjsko djelovanje i svim stručnjacima koji su e, govorili na ovom saslušanju i koji su govorili o europskoj strategiji E, prema Sjevernoj Koreji. AFET će nastaviti nadmatrati situaciju i diplomatske aktivnosti Europske unije kao i odluke vijeća o sankcijama. Poštovane kolege, moram vas podsjetiti da je doprinos ovog saslušanja e, vrlo važan i za pripremu posjete AFETA strateškim partnerima Sjevernoj e, Južnoj Koreji, Japanu i Kini sljedeće godine. A E, sad e, na kraju ovog sastanka vam želim i ugodne e, blagdane kao i sretnu novu godinu svima. Hvala. U ime Odbora za sigurnost i obranu također se želim zahvaliti svim panelistima na doprinosu, a želim se zahvaliti i prevoditeljima koji su uspjeli e, prevesti ove nekad ne e, e, lake rasprave i želimo se zahvaliti naravno i veleposlaniku Hilu na njegovoj suradnji. Poštovane kolege, ne zaboravite da imamo još jednu važnu točku na dnevnom redu našeg redovnog sastanka pod odbora. Imat ćemo samo kratku stanku od nekoliko minuta, a nakon toga nastavljamo sa radom. Ladies and gentlemen, please be seated. Hvala. Dame i gospodo, molim vas e, zauzmite vaša mjesta. The Hvala. Sada prelazimo na posljednju točku dnevnog reda ovog e, sastanka pod odbora. Danas imam veliku privilegiju i čast predstaviti vam sljedeću temu. Bavit ćemo se novim izazovima klimatskih promjena i utjecaju klimatskih promjena na Arktik. Osvrnut ćemo se na geopolitičke aspekte energetskih politika. Sa nama Imamo tri gosta koji predstavljaju savjetodavnu e, vojni odbor. Ovdje imamo i e, zamjenika e, predsjednika tog savjetodavnog odbora, a to je zamjenik generala e, američke mornarice, zatim e, gospodina Leo Hoffmana. I posljednji, ali ništa manje važan gost je umirovljeni kontraadmiral američke mornarice, odnosno ne, ispričavam se, britanske kraljevske mornarice Nil Morizeti. Bez daljnjeg odlaganja, s obzirom na to da nemamo mnogo vremena, a ovo je tema koja je doista zanimljiva, predajem vam riječ. E, Vice admiral gospodin Gan, izvolite. Dobro jutro i hvala, gospođo predsjednice. Zaista nam je drago što imamo mogućnost eh, razgovarati sa zastupnicima u parlamentu. Prije deset godina eh, naša organizacija i skupina naš umirovljenih eh, generala, viceadmirala, koji zapravo predstavljaju sve vojne snage unutar Ministarstva obrane, te isto tako i obalnu stražu, i krenuli smo raspravljati o svim e, onim temama koje su se tada pojavile, a to jedna od tema bila je promjena u klimi koji se događaju uslijed zagrijavanja atmosfere. Od 2006. do 2007. godine naš savjetodavni odbor vojnih snaga zaključuje da zapravo postoji jedna veza između E, promjena klimatskih uvjeta, te isto tako i nacionalne sigurnosti u većem broju elemenata kad je reč o sigurnosti SAD-a u pitanju. Ostao je ovaj odbor e, kroz čitav niz e, na snazi, međutim promijenio je svoje djelatnosti. 30 torica nas koji su bili na dužnosti unutar vojnih snaga i mi smo izradili nekoliko izvješća povezane sa energetskim pitanjem, a isto tako i naprednim energentima koji su povezani sa nacionalnom sigurnošću, a isto tako i prednosti pri tome kada SAD ima vodeću ulogu u tranziciji prema gospodarstvu naprednih e, energenata. Energija je jedna od stvari o kojima ćemo danas razgovarati, a drugi pak je pitka voda. E, naš savjetodavni odbor e, svakako ove teme obrađuje na način da se uzimaju u obzir i sigurnosna pitanje, ali i vojna učinkovitost e, kao takva. I upravo naglasak eh, na eh, naprednim tehnologijama i energentima bila je s jedne strane mogućnost eh, pospješivanja funkcioniranje američke vojske, a s druge pak strane identificirajući pak sve one događaje na diplomatskom putu koji su povezani sa ovim naprednom energijom koji može ispuniti isto tako i potrebu za ispunjavanjem svih onih vojnih zadataka koji su potrebni. Brine nas Mm, svakako ovi neki tradicionalni e, prijetnje koje smo naveli, a to su među inim i Sjeverna Koreja, Rusija, Iran, i isto tako i potencijalni, isto tako i jedan sutakmac, a to je Kina. Mislimo da možemo biti zabrinuti isto tako i sa ovim e, nasilnim ekstremističkim organizacijama i samo e, dakle Ministarstvo obrane koje ima četiri odjela i isto tako obuhvaća nekoliko zadataka, a koje nisu samo unutar samih državnih struktura. Vidimo poveznicu između vode i hrane, potpuno jasno kao jedno pitanje nacionalne sigurnosti, te isto tako i e, stanovništva stanovništva, klimatske promjene, drugi segment i to su upravo oni segmenti i sve ono e, što će se morati ispuniti u budućnosti te uvjeti u kojima će se operirati u vojnom smislu moraju biti obuhvaćeni. Izvješće e, dakle obavještajnih nacionalnih e, službi pod naslovom globalni trendovi do 2030. godine zapravo zapisano je tamo da će do sredine stoljeća do oko 2050. godine zahtjev zahtjev za energentima će porasti za 50%, voda 40%, hrana 35%, a sva ova područja koja na neki način najmanje mogu e, ispunjavati svoje zahtjeve za resursima s obzirom na postojeće uvjete. Rast stanovništva je osnovni pokretač e, ovih povećanja potražnje za segmentima, međutim ne radi se o linearnom procesu, upravo zato što je zapravo zahtjev, a isto tako i htjenje za povećanim e, ekonomskim i gospodarskim uvjetima života, te isto tako dobrobiti e, generira na neki način ova četiri područja u svojoj suštini apsolutno dramatično i imamo povećanje u tranzicijskom pogledu kad je riječ prema energetskom gospodarstvu. Porast zahtjeva i potražnje za energentima e, će se razviti, a to je ne samo zasnovano fosilnim gorivima i stoga Geno Hoffmanu želim predati riječ koje bi nam nešto kazao o izvešću koje smo upravo izradili. Hvala vam lijepa. Drago mi je što mogu biti s vama danas. Energija je zaista uvijek bio kritični moment e, u pogledu nacionalne sigurnosti, ali isto tako i globalne sigurnosti kao takve. Energija je ono što pokreće vojnu, e, vojno ustrojstvo, te isto tako omogućuje preživljavanje, završavanje samih zadataka i povratak kući. Energija je upravo i ono što pospješuje gospodarstvo i što u jednom pogledu rasta i rastu stanovništva i gospodarstva ima svoju ključnu ulogu. Što se tiče sigurnosnih aspekata, e, vrlo smo ovisni o samim izvorima energije. U prošlom stoljeću mi smo energiju e, koristili u tekućem obliku, a da nismo pri tome razmišljali o okolišnim posljedicama. Usprkos tome što je energija kao takva omogućila rast e, u većim dijelovima ovog svijeta, s druge strane, imala je svoje negativnosti, prije svega utjecaj na okoliš kao takav, a drugo, gdje se nalaze izvore energije e, i zapravo je zapravo jedan utjecaj, a isto tako je kohezija i zasnovala se na konfliktima, te isto tako neki elementi koji su već istaknuti. Ako nemate dovoljno vlastite energije i ukoliko čitav niz godina, kao što to SAD nije imao, sada imamo pak situaciju, jednu mogućnost e, za e, netradicionalnom ekstrahiranjem i iz škriljevca, te isto tako energija koja zapravo se nalaze čisto vrijeme u podzemlju, ali nismo imali tehnologije kako doći do nje. Ovo je pak jedno tranzicijsko razdoblje kada možemo ići upravo u smjeru naprednih energenata. E, za potrebe naše studije mi smo htjeli pokazati kako se mogu iskoristiti postojeći energenti u pogledu čistoće i korištenja i od potrebe mjesta gdje se nalaze, ali sa vojnog stanovništva naši tenkovi, naši brodovi će morati imati e, tekuću energiju još dugo vrijeme. Ono ne mora dolaziti samo iz zemlje i to su neki drugi izvori koji su možda čišće naravi, ali svakako imaju utjecaj na okoliš i sve do trenutka dok nećemo imati Star Wars situaciju i dolazak i to kao jednu scenarij budućnosti. Što se tiče same energije kao takve i scenarija, e, primarni e, izvor e, jest e, dakle ili e, izvor kao sunce ili ćete uzeti to kao iz vjetra ili ćete vratiti to u biljke. Zapravo je sunce osnovni izvor energije, postoje neki drugi izvori, ali u nekim e, primjenama oni mogu biti i manji nuklearni reaktori, kao što imamo na podmornicama, gdje imamo isto tako i sigurnosni mehanizmi koji su na vrlo zavidnoj razini, te isto tako i unutar operacije koje e, male nuklearke mogu opskrbljivati čitave gradove i možete imati i sigurnosne mehanizme koji su apsolutno ispunjavaju sve postoje odgovarajući kriterij. Ne znamo kamo će nas zapravo tehnologiju dovesti, ali sam izvor energije i pitanje energije je pitanje procesuiranja, pitanje skladištenja. Mislimo da je skladištenje jedna od najvećih promjena koja će se dogoditi u budućnosti, ne samo e, dakle hidrol već kao takav, već i baterijski način skladištenja. Vidimo na dnevnoj razini da kako se baterije razvijaju, vidimo kako raste isto tako raste potreba za skladištenjem energije. Sa vojnog stajališta mislimo da upravo učinkovitost eh, na bojnom polju možemo ostvariti kroz skladištenje energije. Ovo ćemo iskoristiti kao mogućnost eh, kako bismo ne samo eh, konzumirali energiju, već da iskoristimo ovaj tranzicijski period kako bismo krenuli u smjeru prema ovim e, dakle e, naprednim energentima kako bi e, vojni učinci bili uspješniji te isto tako i naša otpornost bila povećana. Te isto tako ne bismo imali prekida u opskrbnom lancu, a sve one energetski izvori koji se nalaze u čitavom svijetu time ne bi više imali na svojoj značasti, a prije svega kad je riječ o sjevernoj strani naše zemljine polutke. Također moramo kazati da pokret demokratizacije energenata e, znači drugim riječima da ne govorimo više o konfliktu e, u pojedinim regijama, a isto tako i redistribucija na ravnopravnim osnovama, ali da bude zapravo upotrebljena svugdje ondje gdje je potrebno, te isto tako kako bismo izbjegli i na neki način ove apsorptivne snage koje u ovom trenutku imamo. Zaista jedna interesantna studija koja nas čini optimistima kada pogledamo sve buduće mogućnosti, kada pogledamo međutim sadašnjost, onda e, moramo ostati i dalje pesimistični jer se ne krećemo onom brzinom koliko bismo htjeli, ali svakako sve one mogućnosti u budućnosti čine svoj optimistični prikaz. Hvala generale, dozvolite da E, tam jednu napomenu prije no što damo riječ e, našem trećem govorniku. Nažalost, e, upravo zbog poteškoća u putovanju, ja ću vas morat napustiti ranije i otići na aerodrom, a neću biti u mogućnosti pratiti ovaj dio našeg rada sve do kraja, s obzirom da moram sudjelovati u Vilnicu na tako vezano uz sigurnosna pitanja i potpredsjednik gospođa Lozing će me zamijeniti. Samo da vas izvijestim da imamo e, prijenos preko weba ovog sastanka i žao mi je što neću moći čuti sve odgovore, ali bih e, svakako zamolila da se pitanja o novim tehnologijama i koje nam daju mogućnost e, zapravo boljeg pogleda o budućnosti i nade o budućnosti i to na industrijskim izvorima da ipak i ta pitanja budu obrađena i s obzirom na eto poziv na e, stvaranje ovih novih e, mogućnosti ali svakako bih volila čuti taj odgovor. Žalost da mi je žao što neću biti s vama do samog kraja, ali nažalost ovako su se stvari odvijele u samoorganizacijskom smislu. Izvolite, Hvala. Hvala svima koji ste nas pozvali da budemo danas e, nazočni ovdje u okviru vašeg odbora. Kada se pogledaju izvješća i kada sam e, ovo izvješća pogledamo 8 ili 9 od kada smo započeli prije 10 godina, E, možda će vas iznenaditi da je glavni korisnici bila SAD i javnost SAD u kojoj su na neki način bili fokusirani e, prema nacionalnim sigurnosnim mehanizmama u SAD-u. Ali želim kazati da isto tako kada govorimo o najnovijem izvješću koje je objavljeno u Londonu ovog tjedna, a kad je riječ o vodi i isto tako u stabiliziranju samih flakata ima jedan puno širi djelokrug. A kad je riječ o Europi gdje nemamo E, dovoljno e, kontinentalni povezanosti u kojima ova pitanja ipak postoje relevantnima. Želim se tako naglasiti da imate tri vrste i roda e, vojnih snaga, ali ovo nije vojno pitanje kao takvo. Ovo je jedno sigurnosno pitanje u svom širem kontekstu, a svakako posljedice ovog odgovora na ova pitanja u načelu su zapravo gospodarska i socijalna kada je riječ e, o dakle, klimatskim utjecajima i kada je riječ o utjecajima na život bilo na sjeveru ili na jugu, a isto tako i sve ono što se događa zbog nedostatka hrane i vode, sve to su izazovi koji su pred nama. No, utjecaj se vidi isto tako u čitavom svijetu. To je globalno pitanje sa globalnim utjecajem. Ovdje u Europi ovo je utjecaj koji možemo promatrati kao mm, nedostatak e, samih e, izvora, ali isto tako i nedostatak u e, opskrbnom lancu, te isto tako nedostatak fosilnih koriva. Mi ćemo vidjeti gubitak tržišta, vidimo da velik broj rastućih tržišta koji se događa upravo u prstenu o kojem je riječ, kad je riječ o nedostatku razvoja, isto tako i klimatskim promjenama. Kao što ste mogli čuti, sve ono što se događa je zapravo na neki način E, isto tako podloga za stvaranje e, okolišnih ekstremnih organizacija. Sama izvješća postavljaju i pitanja. A jedno od pitanja jest i zapravo utjecaj i dokaz utjecaja kao jedan od većih e, utjecaja na same konfliktne situacije. Apsolutno je vidljiv na svakom koraku, no Moramo postaviti pitanje koliko su dobri naši sustavi za rano upozoravanje u jednom sigurnosnom svijetu. Moramo pogledati koji su to tradicionalni ugrožavanja, te isto tako i druge segmente. Međutim, e, postavlja se pitanje što to znači porast cijena pšenice, što to znači kad se stanovništvo počne kretati, što to znači kada imamo nedostatak hrane i vode. To naše sigurnosne strategije, te isto tako sveobuhvatne strategije, vrlo teško je e, često e, vidjeti da li je to nacionalna ili je to međunarodna o samom e, ugrožavanju i o prijetnji koja se događa. S jedne strane imate ugrožavanje, a s druge strane morate dati odgovor. Moramo proširiti ovaj krug i moramo isto tako netradicionalne prijetnje i rizike gledati na međunarodnoj, a isto tako i na tradicionalne prijetnje koje moramo obuhvatiti. Da li su to naši odgovori koje pokušamo smanjiti ove rizike na e, prihvatljiv izvor kolektivne naravi? Mi smo predstavnici vojske, ali pitanje sigurnosti i šire zajednice koji mora isto tako obuhvatiti i svaka vladina e, nastojanja da se provedu same reforme u tom segmentu. Mi smo pripremili, dakle, kako bismo jedan dugoročni strateški e, glavni plan jedan svojevrstan segment u kojem želimo pokazati koliko društvo kao takve u kratkoročnom smislu ima utjecaja, a ne u dugoročnom smislu. A u konačnici postavlja se pitanje da li postavlja se pitanje da li ima promjena kad je reč i o okolišnim pitanjima koje moramo obuhvatiti u svim našim segmentima i nastojanjima. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Ako ćete htjeti slušati, možete slušalice staviti tako da biste mogli razumjeti i čuti prijevod. Žalost, naš današnji sastanak odbora je u koliziji sa mnoštvom drugih sastanaka odbora, stoga sam eto jedina zastupnica koja bi imala pitanje i koja može uopće postaviti pitanje kao predstavnica u ovom odboru. Situacija u, na Arktiku je zapravo svojevrsna situacija u kojoj možemo kazati rezultat svojevrsnog paradoksa. S jedne strane, situacija samog klimatskih promjena je prouzrokovana našim djelovanjem, a s druge strane rasprava se vodi o tome na koji način se mogu dalje koristiti izvori e, plina i nafte upravo povezano u kontekstu s obzirom da korištenje fosilne energenata imamo u jednom segmentu kao forsiranja ovih energenata, a s druge strane pak ono što bi moglo imati svojevrsne negativne posljedice na okoliš. Moje osobno mišljenja, isto tako i mog kluba, je ta da klimatski ciljevi i smanjenje, e, dakle 2%, odnosno 2 stupnja, je nešto oko čega se ne treba raspraviti. To je minimum svih minimuma. Isto tako morali smo primiti na znanje koliko je zabrinutost e, i samih autohtonih naroda, usprkos tome što imamo i nadu, a nada leži u tome da oni mogu pak sudjelovati u jednom blagostanju. Međutim, postoje eh, razna proturečna, eh, proturečni interesi, dakle gotovo kao da se krećemo u začaranom krugu, a kad je riječ upravo o začaranom krugu, pitanje je na koji način možemo biti u mogućnosti pronaći rješenje iz samog začaranog kruga. Isto vrijedi i kad je riječ o Mm, militarizacija čitavog e, područja, a kad je reč e, o razvoju, sve ovi novi razvojni mehanizmi nisu bez posljedica. Možemo čak biti suglasni da, eto, dokle god e, čovjekovo djelovanje se ne ukine, tada će imati i negativne posljedice. Stoga bi moje pitanje koje bih želio postaviti je da li mislite postoji samo jedan jedincati pravac kretanja smjera samog razvoja, a rekla bih e, da je to možda e, u daljnjem naoružavanju kao takvom, a što znači dalje zveckanje oružjem ili možda postoje neke druge perspektive kao što bi recimo bila perspektiva razvoja zajedničkih ugovornih osnova svih e, zemalja u okruženju, te isto tako uključivanje i ovih autohtonih e, naroda u sve ovo. Dakle, koje korake možete zamisliti koje bi kretali se upravo u tom smjeru kako bismo barem eto mogli ići u oba smjera ako se stvari ne budu odvijale onako konsenzualno kako smo to bili zamislili. To jest da militarizacija ove regije bude zaustavljena, a što osobno mislim da bi bilo potrebno, a isto tako to bi bio i moj scenarij koje bih je najradije vidjela. Hvala vam lijepa. Ovo je čitav niz teških pitanja Sjedinjene američke države nedavno su zaključile svoje godišnje predsjedanje Arktičkim vijećem i tijekom tog razdoblja znam da se raspravljalo o brojnim od ovih tema. Sjeverna Amerika i Kanada naravno obnaša svoju suverenost nad velikim dijelom regije a interes Sjedinjenih američkih država po mom mišljenju je da se dobro pripremi za budućnost, blisku budućnost. Dakle, ako treba koristiti arktičko područje na način eh, kao i do sad, i ukoliko će se ostvariti i omogućiti pristup području, onda određena razina sigurnosti mora biti zajamčena onima koji se kanu put tamo, bilo da se radi o trgovinskim namjerama za ekstrakciju resursa, bilo da se radi o turizmu koji će postati sve važniji faktor. Po mom mišljenju, Savjetodavni odbor nije detaljno analizirao to pitanje. Mi smo razgovarali o otvaranju Arktika u okviru promjene geostrateškog e, stanja koji je rezultat klimatskih promjena, no nismo išli daleko u budućnost e, u analizi toga što treba napraviti. Po mom mišljenju, a ovo je moje osobno mišljenje, samo jedna nacija se priprema za obnašanje e, vojnih, vojnog e, nadzora arktičkog područja, a to je Rusija. Dakle, ponovna izgradnja vojnih baza na sjeveru, dalkom sjeveru Rusije i dalje se provodi jako agresivno. Rusi imaju ledolomce i nuklearnu, flotu nuklearnih, e, balističkih ledolomaca. I Koliko ja znam, Rusija nije iznijela javno mišljenje o namjeri dominiranja arktičkog područja, no istovremeno očite su, poprilično su očite njihove pripreme e, s ciljem ostvarenja tih namjera. Primam znanje, vaše mišljenje da Arktik treba biti područje bez sukoba, no moje osobno mišljenje je da je trošak ekstrakcije energije fosilnih goriva sa arktičkog područja dovoljno visok da to neće biti samo pitanje ekonomske prirode. No. Treba vidjeti kako se upravlja Antarktikom. Tamo se vodi jako dobra suradnja velikog broja nacija i koliko znam do sad su one međusobno pružale jedne drugoj podršku i to je područje bez sukoba. A sada predam riječ kolegi. Slažem se da većina svijeta ima dosta ograničenu vojne sposobnosti da djeluje na Arktiku, no istovremeno možda samo se vojno može postupati u Arktiku glede brojnih problema. Dakle, što ako nekome, nekoga treba pomoći tamo? Dakle, ako se led zatvori prije nego što neki ošćeni brod e, uspije izaći ili kada je netko povrijeđen. Dakle, e, mornarica SAD-a to e, ručava i analizira rješenja, moguća rješenja kroz vojni pristup tome. Dakle, bilo da se radi o crpljenju nafte na pučini Alaske, e, ako dođe do problema, tu posadu treba spašavati. Dakle, ovdje se ne radi doista o vojnoj raspravi. Sve, sva ova pitanja koja ste postavili ne tiču se vojne rasprave. Tako da bih ja rekao da su diplomacija i politika ti koji trebaju prethoditi komercijalizaciji ovog područja, jer do toga mora doći ti resursi, energetski resursi nisu jedini, dakle bit će i drugih resursa koji će biti zanimljivi za eksploataciju, za crpljenje. To se može napraviti surađujući ili otimajući zemlju, kao što je to admiral Gunn rekao, dakle vid suradnje e, na Antarktiku. To može biti dobar primjer no lakše surađivati na znanstvenoj politici nego e, kada se radi o crpljenju rude. U svakom slučaju diplomacija i politika moraju prethoditi svemu. Hvala, evo ja imam samo dvije observacije, bit ću kratak. Kao prvo kada sam bio specijalni zaslanik vlade Ujedinjene kraljevine za klimatske promjene i raspravljao se o artičkom pitanju i bilo je puno mišljenja što bi se moglo desiti na tom krajnjem sjeveru, da li će to trebati da li će se to desiti brzo, treba dugo vremena, da li će se koristiti, crpiti, da li će se tome pristupiti mirno ili uz napetosti. Dakle, bilo su brojne, brojna tumačenja, ali jedno, oko jednog se je složilo, dakle, treba napraviti jedan sustav upravljanja kako bi se upravljalo i okolišom i da se sve to radi na kontroliran način što bi nam omogućilo da crpimo minerali i tako dalje. No što se tiče fosilnih goriva u tom dijelu svijeta, slažem se s generalom Ganom, najbolje što možemo napraviti je ostaviti ih u tlu, što znači da trebamo raditi na naprednim tehnologijama za skladištenje obnovljivih izvora energije i jer mislim da nije ekonomski isplativo crpiti te rude iz arhičkog područja. Hvala. Hvala vam lijepa zaista bi bilo sigurno još nekih točaka koje bi bile važne u ovoj raspravi. Još jedno pitanje bih željela postaviti gospodinu Ganu. Vi ste govorili o studiji. Možemo li, kada bismo mogli očekivati studiju, da li možemo očekivati takvu studiju i tko i kada bi zapravo da li imate informacije o tome tko bi sudjelovao u izradi jedne takve studije. I da li ove mogućnosti upravljanja e, Dakle, da li bi se to uzelo u obzir, dakle ne samo vojna i ekološka pitanja i perspektive, već e, isto tako i socijalno-politički aspekti i ostali segmenti. Da li bi oni mogli biti sastavni dio ovakve studije? The uh, Military Advisory Board going... Vojno savjetavno vijeće će zasigurno razmotriti dodatne aspekte glede analize budućnosti arstičkog područja. Nacionalno istraživačko vijeće u SAD-u ili već raspolaže ili će poduzeti e, detaljnu analizu tog pitanja. To vrijedi i za socijalno, ekonomski i geopolitički aspekt arktičkog područja. Ja sad ne mogu govoriti u ime ovog vijeća, odnosno vijeća, nacionalnog vijeća za istraživanje no siguran sam da se tu radi o pravoj instituciji za takvo istraživanje. Spomenuta je primarna motivacija za provođenje mm, naše analize. Dakle, htjeli smo shvatiti posljedice promjene, klimatskih promjena i predložiti određene politike, postupke i promjene koje je potrebno poduzeti kako bi vojska bila učinkovitija, no istovremeno iznosili smo komentare i o gospodarskim i socijalnim eh, pitanjima. Mi ćemo i dalje to raditi, ali vjerujem da ćemo prepustiti znanstvenicima da nam posredstvom studija daju na raspolaganje sredstva da možemo dalje tumačiti posljedice vojne i druge posljedice. Da li se još netko želi javiti za riječ? Ne. Pa možda mi kao Europska unija imamo još jedan doprinos koji možemo dati u tim budućim raspravama, a isto tako i doći do određenih spoznaja. Ovime bih želio zaključiti ovaj dio sjednice. Želim se zahvaliti sudionicima I isto tako želim zatvoriti naš današnji sastanak e, sa najavom izvanrednog zasjedanja pod otpora i to utorak 14. prosinca od 9 do 10 sati ćemo imati izvanredni sastanak. Oprostite, u četvrtak od 9 do 10 sati da li imamo temu koju ćemo imati na tom izvanrednom sastanku. Hvala lijepa. Time proglašavam i ovaj sastanak završen. Hvala.